ministrinji obrani. Krenuti ćemo sa gospođom tune Kogan, državnom tajnicom za obranu iz Norveške, zatim imamo vanjsku sigurnosnu politiku, te ćemo zatim imati predstavnika, odnosno predstavnicu Ukrajine, zamjenicu premijera. Sve to vrlo zanimljivo i... o to shvaleneho programu. Pa evo dopustite da odmah ministrici obrane Norveške dadem riječ. Gospodžo e, gospođo Doista nam je drago što ste danas s nama. Da ćemo vam prvo riječ, e, pa ćemo kasnije krenuti u raspravu o odnosima i e, političkim obrambenim odnosima na sjeveru, posebice između Norveške i Rusije. Naravno, znamo da Norveška nije članica Europske unije, ali već u zadnjih deset godina sudjeluje u djelovanju u sjevernom atlantskom prostoru. I mislim da smo u načelnim pitanjima jednako gledišta pa evo još jednom zahvaljujem što ste danas s nama. I evo sad ćemo vam odmah dati priliku da nam se obratite, nakon čega ćemo krenuti na raspravu. A naši kolege će imati mogućnost postavljanja pitanja i reakcije na ono što je rečeno, te na kraju ću vas zamoliti da e, to sve sažmete i se zaključnu riječ. Evo imamo jedan sat na raspolaganju. E, gospođo Skogen, izvolite. Zahvaljujem i dobro jutro svima. To je e, privilegij biti pozvan pred e, ovaj ugledni odbor Europskog parlamenta. A i dobra je prilika razmijeniti neka razmišljanja o norveškoj politici sigurnosti uključujući našu suradnju u s Europskom unijom u ovom području i svakako predsjedniče reći ću nešto konkretno i na kao odgovor na ona pitanja koja ste mi izravno postavili. Ali za početak da kažem nešto što možda se čini očiglednim, ali dopustite da kažem bez obzira na toga, na to Norveška je bliski partner Europske unije, mi smo E, puni e, član internog tržišta uključujući obrambena pitanja. Također sudjelujemo u rješavanju pitanja kao što su klimatske promjene, socijalni disparitet i migracije. Noška je također pobornica i potpornica e, Europske zajedničke sigurnosne politike kao i sigurnosne i obrambene politike. Nastavit ćemo i s našim naporima da dalje poboljšavamo našu dugu i dobru suradnju razvojem postojećih alata te također razvojem novih mogućnosti i područja o čemu ću nešto konkretnije reći za minutu dvije. Ali prije toga par riječi o norveškoj e, sigurnosnoj policiji načelno. Primarni cilj norveške sigurnosne i obrambene politike je osigurati norvešku neovisnost, teritorijalni integritet i političku slobodu djelovanja. Cijelokupni okvir međunarodnog prava UN, NATO i transatlantička sigurnosna suradnja temelji su norveške politike sigurnosti i obrane. Europska unija također je ključna kao temelj europskog jedinstva i solidarnosti i njezin ključni alat. Norveška politika sigurnosti usko je povezana s našim geografskim položajem na najsjevernijem dijelu Europe. Dakle, daleki sjever je visoko na našoj agendi. U razdoblju rastućih tenzija ovo su regije e, relativne stabilnosti i naš cjelokupni cilj je da to tako i ostane. Stabilnost, održivi razvoj međunarodna suradnja temeljni su i glavni elementi naše politike. No, u svakom slučaju vidimo i novu dinamiku također i u našoj regiji. Klimatske promjene otvoriti će Arktik novim e, ljudskim aktivnostima, uključujući eksploataciju resursa, promet i turizam. Povećana komercijalna aktivnost na Arktiku neće nužno imati negativnih posljedica na sigurnost. UN e, konvencija o pravu mora okvir je za rješavanje E, najveće većine nerešenih pitanja u regiji i većina resursa plina nafte su u ne e, dvosmislenim jurisdikcijama obalnih država Arktika i trenutno ne vidimo da bi to moglo proizvesti utrku za Arktik. No posljedice asertivnije ruske politike vidljivi su i na dalekom sjeveru. Arktik je sve važniji za Rusiju i što se tiče resursa i što se tiče vojnog gledišta. Polotok na granici, e, odnosno blizu e, norveške granice i dalje je e, sjedište ruskih strateških sredstva vraćanja nuklearnih. Imamo najveću koncentraciju nezapadnja, nezapadnih vojnih e, sposobnosti na našoj granici, s vanjske strane naše granice. E, Rusija ima mogućnost ugroziti e, i morsku granicu i komunikaciju iz Europe u Sjedinjene države kao i obranu Norveške ovaj razvoj, ovakav razvoj ima implikacije i za Norvešku i NATO, čak i ako ne smatramo Rusiju izravnom vojnom prijetnjom Norveški. Norveško je dio odgovora na ovu situaciju kontinuitet. Norveške obrambene snage već igraju važnu ulogu na dalekom sjeveru u mirno doba. A ta rutinska vojna prisutnost važna je za osiguranje situacijske osviještenosti i svijesti, redovite prisutnosti, suverenosti te cjelokupne stabilnosti i predvidljivosti. Što se tiče sigurnosne situacije, međutim, vidjeli smo i potrebu jačanja nacionalne obrane. To uključuje poboljšanu pripravnost, nabavu novih strateških elemenata kao F-35 bojnih aviona e, te podmornice. Te također trenutno revidiramo i potrebe za potrebe kopnene vojske. U ozbiljnoj krizi ili ratu Norveška će se e, morati značajno oslanjati na potporu saveznika i po zdravljamo povećanu prisutnost saveznika na sjeveru. Na jesen ove godine e, imat ćemo Trident Juncture sa 35.000 sudionika kao najveću vježbu e, saveznika koja će se provesti u Norveškoj e, posljednjih godina, a ojačati kolektivne sposobnost obrane. A glede ruskih politika u Ukrajini, Norveška se usko priklonila sankcijama koje je izrekla Europska unija te suspenziji NATO-a praktične vojne suradnje. Istovremeno naš je cilj e, postići uravnotežen pristup. Imamo e, dugu povijest praktične suradnje s Rusijom na sjeveru te nastavljamo surađivati s Rusijom u određenim područjima, uključujući ribarstvo, obalnu stražu, E, potrebe spašavanje, sporazum o incidentima na moru, te hotline između zajedničkog operativnog sjedišta u Budi Norveškoj i Sjeverne flote. To je naš doprinos e, regionalnoj stabilnosti na sjeveru. Neću sada više govoriti o NATO-u zbog toga što nemamo baš previše vremena, ali želim reći da je NATO glavni stup norveške politike sigurnosti. I NATO, kao i Europska unija, danas se suočava sa ozbiljnim izazovima i s istoka i zapada i juga, oprostite. Developments NATO, however... Sam razvoj NATO ne može se gledati e, odvojeno od razvoja Europske unije. Norveška podupira ideju da Europa mora igrati veću ulogu u sigurnosti i obrani. I to je naravno i prirodno i neizbježno. Koordinirana Europska unija koja će se više brinuti za zajedničku sigurnost dobre i za transatlantske odnose kao jedan izraz volje za podjelom tereta. Ključni cilj za Norvešku e, tijekom posljednjih 20 godina bilo je približiti se upravo tim ključnim razvojima u europskoj razini. Što se tiče vanjske politike, imamo snažnu tradiciju usklađivanja sa EU deklaracijama i restriktivnim mjerama Europske unije. Doprinijeli smo e, nekim operacijama upravljanja krizama Europske unije i znatno doprinosimo Europskoj obrambenoj agenciji. S interesom pratimo novije inicijative koje su pokrenute od strane Europske unije za jačanje, daljnje jačanje zajedničke obrambene sigurnosne politike. A to se posebice odnosi na uspostavljanje e, vojne e, sposobnosti planiranja, trajne strukturirane suradnje te uspostavljanje Europskog fonda za obranu. Norveška sudjeluje kao jedina zemlja nečlanica i u istraživanju RDF-a. E PESCO, RDF e i MPCC su svi dobrodošli. Međutim, važno je e, i da dalje produbljivanje zajedničke sigurnosne obrambene politike ne dovede do pojave novih linija podjele u sigurnosnom svijetu. To me vodi do sljedeće stvari, a to je suradnja između EU i NATO-a. E od EU NATO deklaracije u Varšavi znatno je napredovala suradnja između tih dvije organizacija. Sada postoji jasno saznanje da smo i prihvaćeno da smo suočeni s istim izazovima te da su i resursi u rukama istih zemalja članica i pitanje više nije kako izbjeći e, konkurenciju ili duplikaciju, nego kako osigurati pravo interoperabilnost. Nova dinamika zajedničke obrambene sigurnosne politike, a zajedno sa, zajedno sa sadašnjom sigurnosnom politikom, jaki je poticaj za jačanje suradnje između daljnje suradnje između dvije organizacija. Pred nama je i nekoliko konkretnih prijedloga za suradnju. Izazov leži u provedbi. Realistični bliski ciljevi trebaju biti usredotočeni na ograničeni broj predloga od zajedničkog interesa. Jedan od najobećavajućih je onaj za smanjenje prepreka kretanju vojnih snaga preko granica u Europi u, u situaciji krize ili rata. To bi trebao biti cilj koji će biti ostvaren na NATO samitu u srpnju i time e, voditi do obnavljanja EU-NATO izjave. Postoje također prostori za jačanje suradnje na Zapadnom Balkanu i u području vježbi. E, odnos između NATO i EU biti će ključna tema za summit NATO a do tada trebamo postići već neke konkretne opipljive rezultate. Dopustite da kažem riječ ili dvije i o Brexitu. Jer e, nova dinamika europske obrambene e, suradnje je nešto što će se odraziti i na, na situaciju s Brexitom. Naime, e, velike glavne zemlje članice svakako moraju uzeti E, i ovaj novi razvoj događaja s Brexitom u obziru svoje suradnje. Naime, s norveške perspektive ova nova dinamika u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici u kombinaciji s Brexitom ne bi smjela imati negativne posljedice po bilo koju drugu uključenu zemlju. Niti za EU, niti za e, Veliku Britaniju, niti za Norvešku. Moramo izbjeći slabljenje zajedničke sigurnosne obrambene politike kao rezultat Brexita, a istovremeno želimo da Ujedinjena kraljevina ostane ključni igrač u sigurnosno obrambenoj politici i europskoj sigurnosti. Um, ehm, najnovi signali sa strane Ujedinjene kraljevine pokažu jasnu želju za bližom integracijom u CSDP, zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku, jer to je svakako dobro došlo i e, također ono što želi Ujedinjena kraljevina u ugledu, pogledu suradnje ide dalje od onoga što e, Norveška ima kao treća strana. Budući aranžman e, Norveške kao treća strana u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj policiji Europske unije važan je također i, i Norveškoj. Norveška nije članica u pregovorima, naravno, između Brisela i Londona, međutim, naš je interes legitiman za ishod zbog našeg članstva u Europskom gospodarskom području, bliske suradnje u području pravosuđa i unutarnjih poslova, kao i zbog naše suradnje kao e, s treće strane u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Stoga smo mi zainteresirani za održavanje bliskog dijaloga s Europskom unijom o e, situaciji koja je pred nama, a e, ovo upravo je ključan dio ovog dijaloga i time dolazim do svoje posljednje teme, a to je pa, e, partnerstvo Norveške u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Naime, važno je da zajednička sigurnosna i obrambena politika se razvija na transparentan način sa mogućnošću suradnje e, zemalja koje su saveznici, ali nisu članice Europske unije. Kao što sam već rekla, Norveška ima veliki interes u tome da bude blisko povezana sa Europskom zajedničkom sigurnosnom obrambenom politikom. Mi smo dali velike doprinose toj politici tijekom godina, uključujući našu suradnju u tri vojne i devet civilnih misija. I također dodijelili smo snage i EU e vojnim e, borbenim skupinama. Mi smo od naj, jedni od najaktivnijih doprinositelja EDA, Također želimo sudjelovati u istraživanju EDF-a e kao jedina e, zemlja koja sudjeluje od EDF-a nije članica Europske unije i cijenimo prilike da treće strane, strane surađuju s Europskom unijom po pitanju sigurnosti i obrane. no, postoje mogućnosti i prostor za poboljšanje u nekim ključnim područjima. Posebice, e, uže uključivanje u diskusije, rasprave, odlučivanje i omogućilo bi sudjelovanje i doprinos budućim e, operacijama i misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike privlačnima partnerima kao što je Norveska. I vjerujemo da bi takvo uključivanje trećih strana moglo se najbolje postići diferenciranjem između raznih zemalja partnera, a uzimajući u obzir njihove e, pojedinačne i individualne karakteristike. Naime, drugim riječima, e, bolje individualno prilagođen pristup. Naime, Norveško je važno da budemo pozvani sudjelovati u drugom dijelu EDF-a, naime, onim e, europskom programu industrijskog razvoja u području obrme. Naime, to bi išla u korist svim sudionicima u programu iz niza razloga. Prije svega, norveška obrambena industrija je high-tech i međunarodno konkurentna i igra važnu ulogu u europskom e, lancu opskrbe u sigurnosnoj industriji i obrambenoj industriji, a za Europsku uniju Norveška je relevantan partner kao integralni dio europskog tržišta obrane i aktivni partner u suradnji za naoružanje te i veliki e, klijent e, obrambene industrije Europske unije. I e, nasumično je gledati obrambenu industriju odvojeno od internog tržišta, a koja je Norveška sastavni dio, jer pristup e, u kojemu se smatramo sudionicima ide na korist svima. Što se tiče doprinosu istraživačkom dijelu fonda Norveška, industrija znatno će doprinijeti istraživanju obrambenih sposobnosti. Biti uključeni u istraživanje e, s mogućnostima obrane i sredstvima obrane, ali biti isključeni iz razvoja tih sredstava i mogućnosti nije logično. Stoga vjerujemo da bi bilo od zajedničkog interesa i prednosti pozvati industriju i njeznu obrambenu industriju da sudjeluje EDIDP projektu s Norveškim, e, gdje se norveško sudjelovanje promiče od strane zemalja članica koje sudjeluju, a Norveška će podnijeti teret vlastitih troškova e, povezanih sa tom suradnjom u E, obrambenoj industriji. Također želimo e, sudjelovati u budućim pojedinačnim PESCO projektima. EDF i PESCO e, pokazuju još jednu širu stvar. Finska i Švedska danas zovu to jačanim partnerima i prilikama u NATO-u te širenjem sudjelovanja u donošenju politika i razmatranju politika. No, nažalost, postoji sve veća asimetrija između prava Finske i Švedske kao partnera u NATO i prava Norveške kao mm, mm, zemlje koja nije članica Europske unije. Ta asimetrija je čudna obzirom da NATO i EU su strateški partneri i trebali bi imati za cilj otvorenost i uključivanje svih EU i NATO država. Welcome EU e Pozdravljamo više strateški pristup NATO prema partnerskim zemljama. I nadamo se da bi ovaj proces mogao dati odgovor i na zabrinutosti bliskih e, zemalja suradnica kao što je Norveška. I činjenica da postoji prostor za poboljšanje ne bi nas trebao odvratiti od naše ključne poruke, a to je da Norveška doista cijeni priliku da bude usko povezana sa CSDP-om, zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom. Dali smo velike doprinose ovom dijelu EU suradnje i naš je jasan cilj nastaviti to činiti i u dolazećim godinama. Od zajedničkog je interesa upravo e, i za sve europske zemlje. Hvala još jednom na vašem pozivu i na vašoj pozornosti. Zahvaljujem. Pani ministrinje za jasni. Hvala. Zahvaljujem na ovom vrlo jasnom izlaganju i uvodu. A sada otvaram raspravu. Gospodin Galer ima riječ. Kao prvi govornik, izvolite. Hvala. Dobrodošla, gospođo državna tajnice. Zahvaljujem na ovom sveobuhvatnom pregledu stajališta Norveške što se tiče NATO-a i što se tiče dosega već postojeće suradnje s Europskom unijom i što se tiče vaše želje da i dalje nadograđujete tu suradnju. Vi već jeste u jedinstvenom tržištu sudjelujete u njemu. To bi svakako mogao biti primjer za ovu državu koja sada napušta Europsku uniju, primjer toga kako zadržati vlastita, obećanja. Govorili ste o odnosu prema NATO-u, to je ohrabrujuće. I za državu koja je članica Europske unije, ali nije članica NATO-a, također može biti ohrabrujući vaš primjer. Ali spomenuli ste razna sudjelovanja u Europskoj obrambenoj agenciji, program istraživanja. Spomenuli ste vašu želju da i dalje e, poboljšate suradnju u sklopu Europske obrambene agencije. Što se tiče EDIDP-a, mi smo već pronašli neke načine da uključimo e, na temelju iznimke neke zemlje. E, u budućnosti Velika Britanija neće biti u jedinstvenom tržištu, ali vi hoćete i to otvara neke opcije, razne opcije, jer ćete biti bliži. Ne bi trebalo biti nekih dodatnih pravnih uvjeta e, u vezi sa suradnjom. Tako da trebamo biti stalno u kontaktu i znati što želimo učiniti s rezultatima našega rada u tom pogledu. Pitanje koje želim postaviti odnosi se na otpornost u odnosu na izazove koje postavlja Rusija prije nekoliko godina smo svjedočili invaziji nekih e, izbjeglica koje su Rusi prebacili prema sjeveru kako bi oni pokazali vama i Finskoj što su u stanju učiniti ako žele stvarno biti neprijatni i ponašati se neprijateljski. Pitanje je kako ćete se ponašati ako Rusija ponovi ovako što? Što se tiče Arktika, rekli ste da nema utrke za Arktik kad se govorilo o ekonomskim aktivnostima i o sigurnosti. Ali posljednje dvije ili tri godine primijetili smo da je Rusija e, fizički prisutnija, odnosno da je reaktivirala neke e, postojeće stanice na Arktiku, na sjeveru. Što je vaše mišljenje, kako će se te aktivnosti razvijati? Eto, to su moja pitanja za sada. Hvala. Děkuju, pane Galere. Hvala, gospodine Galer. Mudi ima riječ. Hvala. Zahvaljujem na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Gotovo bih se složila s kolegom Galerom što se tiče nekih lekcija koje moja zemlja može naučiti od vašeg odnosa s Europskom unijom, budući da mi sada trenutno napuštamo Eh, Europsku uniju, odnosno prekidamo taj odnos. Govorili ste o Europskoj uniji i nato o njihovom odnosu, o tome kako on funkcionira, o tome kako on može u budućnosti bolje funkcionirati. Jedna od stvari koja najbolje funkcionira u tom odnosu je kibernetička sigurnost i obrana. E, pitam se koliko ste vi uključeni u to područje, koliko radite na tomu i ima li možda nekih lekcija e, iz drugih stajališta koje nam možete prenijeti, e, koje bi nam pomogle u boljem oblikovanju odnosa između Jedine kraljevine i Europske unije u budućnosti. Zanima me dakle norveško viđenje. Govorili ste o Brexitu i spomenuli neke komentare. govorili ste i o budućim namjerama britanske vlade u odnosu na ZSOP, ali izgleda da je i dalje dublje sudjelovanje nešto što se može predvidjeti s vaše strane? kolega je dao e, zanimljiv komentar u vezi sa EDIDP-om. Kako to vidite u odnosu na EDF? Dakle, dublja dublji jači odnos je nešto što ste vi komentirali i ja sam iz vašeg komentara shvatila da ako postoji tjesni, odnos, onda vi svakako možete reći kako je to moguće postići. Vi ste možda nešto naučili tijekom godina, pa nam možete možda izložiti kako izgleda norveški e, odnos. Hvala. Hvala. Gospodin Van Orden. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujem državnu tajnicu na uvodnom govoru. NATO je kamen temeljac norveške obrane, ali i obrane e, većine europskih nacija. Ne želim da e, sada pažnju odvuče ovaj Brexit, ali vi ste dio e, jedinstvenog tržišta, ali tu se radi o pitanju kontrole granica. Vidjeli smo da je došlo u do velikih promjena u demokratskim kretanjima Norveške posljednjih 20 godina i zato s pravom pridajete veliku važnost zaštiti suvereniteta vlastite države jer e, suverenost e, ste, na djelomično ste e, na nju nje se i odrekli. Znamo da tu postoje prednosti i mane u ovakvim situacijama. Nisam kao i vi entuzijast SOP p-a Europske unije trebamo se sada suočiti s time. To eh, je stvar normalnog odvijanja života. Eh, kad bismo se mogli vratiti unatrag, nitko ne bi bio eh, pristao na stvaranje ovako ovakvog ZSOP-a, zato što se radi o sigurnosti nacija. Vi ste govorili o tome da treba izbjegavati dijeljena. ZSOP je upravo stvoren kako bi se ljudi podijelili. Tu se govori o strateškoj autonomiji. Stvoren je upravo kako bi se stvorio odvojen entitet u odnosu na SAD i to je upravo sama srž rasprave o NATO-u. Nažalost, o tome premalo govorimo u ovom odboru. E, spomenuli ste Rusiju, ali što je s Kinom? Vidim da se otvara prolaz prema e, sjeverozapadu. Kako vi to vidite? Švedska, Finska kao vaši susjedi. Kako gledate na njih? E, naravno, to je sada pitanje za njih, ali kako su mogli ostati izvan NATO, a oni se smatraju da nisu saveznici, ali ipak žele sudjelovati u pesku. Um, radi se o zapravo nekoj vrsti vojnog savezništva. Postoje neke države izvan NATO-a, ali što Norveška misli o tome? Želite li ih ohrabriti da se pridruže Savezu? Hvala gospodine Van Orden. Gospodja Lesing. Ja, vielen Dank. Sie haben... Hvala Hvala. Odgovorili ste već na puno mojih pitanja, pa... Sad imam još neke vrlo konkretna pitanja u tom pogledu. Naime, ako sam e, dobro shvatila, uglavnom smo govorili o programu sprečavanja incidenata na moru. I toga imam još jedno konkretno pitanje, a to je što smatrate o programu Europskog e, vijeća da se E, stvori još jedna komponenta za zračni prostor iste vrste, a moje drugo konkretno pitanje je sljedeće. Čitala sam e, neka izvješća o tome da će Sjedinjene države e, dati bojne tenkove i drugi vojni materijal blizu ruske granice kako bi to moglo zajamčiti brzo djelovanje po potrebi je li to e, i takva izvješća odgovaraju stvarnom stanju stvari. Zahvaljujem. Evo imam i ja jedno pitanje. E, pani ministrinje Htio bih postaviti jedno pitanje. E, Gospođo državna tajnice, vi ste rekli da smatrate da Rusija nije direktna prijetnja ali postoje zemlje u Europi koje smatraju Rusiju takvom, na primjer Češka ili Poljska. I to zbog balističkih projektila u određenim područjima. Postoje li određene prijetnje kao Kaliningrad? Imate li ovu situaciju pod kontrolom ili znate li da postoje možda balistički projektili na granici s vašom zemljom? A sljedeće pitanje. Gospodin Peter. Gospođa Peter. Hvala. Ja bih se htjela osvrnuti na pitanje koje ste vi spomenuli na samom početku. Politika za Arktik. 26. siječnja, dakle prije mm, godinu da, prije mjesec dana, kinesko ministarstvo objavilo je bijelu knjigu o politici Kine u području Sjevernog pola. E, u ovom dokumentu piše da su ambicije Kine u tom području vrlo velike i e, vjerojatno će oni nastojati te ciljeve postići pogotovo kako bi se poboljšala transportna mreža, zato što znamo da se led topi na Artiku, a razdoblje kojem se može ploviti e, na tim trasama se produžilo i sada iznosi čak više od sedam mjeseci. E, transport robe je pojeftinio. Osim toga, Kina e, je zainteresirana za iskorištavanje e, prirodnih resursa kao što su prirodni plin ili nafta. Zanima me što vi mislite o ovim promjenama, e, što mislite o opasnostima koje su vezane uz ovu novu e, rutu na sjevernom polu. Gospodin Carver, hvala. Možete li nešto više reći o nečemu što ste vrlo kratko spomenuli? Negativne posljedice vezane uz ZSOP i odnos NATO-a iz vaše perspektive. E, ja smatram da ako se jedina kraljevina pridruži ekspedicijskim snagama, onda treba imati vlastite snage u rezervi i to bi moglo utjecati na čitavo područje koje je vezano uz bivši Sovjetski savez. osim toga, možete li nešto reći o trenutnoj raspravi koja se vozi u, vodi u naš, mojoj zemlji um, za kup, u veži s kupnjom amfibijskih e, vozila. Um, to bi svakako moglo biti zanimljivo i za područje Norveške. Hvala. Riječ ima gospodin Semek. Gospođo državna tajnice. Ja bih htio spomenuti vojnu tehniku. Europa je prilično nazad u odnosu na tehnološku razinu NATO-a, a i nekih država koje nisu članice NATO-a. Zanimaju me dva aspekta Um, ove tehnike koje su vrlo važni za Norvešku. Prvo pitanje. Ako, imate li možda neke planove za poboljšanje um, obrane u području zrakoplovstva? Znam da se zrakoplovstvo temelji na sustavu SAD, ali sad Amerikanci uvode novu tehnologiju Dakle, koji su projekti, e, planovi Norveške u tom pogledu? Osim toga, pitanje je vezano uz ratnu mornaricu. Nekada je Norveška imala mnogo podmornica Koben, a tijekom hladnog rata broj takvih podmornica se prepolovio. Danas e, imamo posla s novom generacijom tih podmornica. E, radovi su u tijeku nekim državama članicama. Norveška je koristila e, plovila koja su bila e, proizvedena u Njemačkoj. Dakle, koji su vaši planovi za modernizaciju flote? Hvala. Ne vidim e, druga javljanja za riječ, tako da predam riječ gospođi državnoj tajnici. Imate 15 minuta za odgovor na ta pitanja. Izvolite. Hvala. Pokušat ću učiniti sve što je u mojim mogućnostima kako bih odgovorila na ove relevantne komentare i ova pitanja koje su e, postavili zastupnici. Čini mi se da postoji dosta interesa što se tiče odnosa prema Rusiji. To je bilo prvo pitanje koje je postavljeno, ako se dobro sjećam, a postavio ga gospodin Galer. Kao što sam pokušala, pokušala naznačiti, mi imamo prilično dugu tradiciju susjedstva s Rusijom. Imamo e, dvije strane. S jedne strane želimo zadržati dobre, dobrosusjedske odnose, poticati suradnju na sjeveru. Surađujemo i također u upravljanju ribarstvom. Norveška i Rusija imaju najbolje moguće rezultate što se tiče upravljanja ribljim stokovima nekih vrsta. Imamo odlične sporazume između e, naših zemalja, a da ne spomenemo suradnju u pogledu e, potrage i spašavanja. Ipak, naš je cilj također da budemo predvidljivi susjedi. Moramo biti otvoreni i ovoga mjeseca smo po prvi put nakon mnogo vremena imali bilateralne razgovore na administrativnoj razini, na razini Ministarstava obrane. E, također trebamo razmjenjivati informacije, i e, obavještavati se o nadolazećim vježbama. Zato što mi stvarno vjerujemo da otvorenost prema razmjeni informacija je pozitivan doprinos e, stvaranju šire kvalitetnije slike. Ali također smo svjesni toga da smo susjedi e, i da živimo vrlo blizu Rusije koja modernizira vlastitu vojnu opremu. Znamo da su aktivnosti vojske pojačane, znamo da su kapaciteti povećani, to je činjenica i moramo se s time suočiti. I zato politika odvraćajućih mjera i to da smo jaki član NATO-a i saveza je vrlo važno. Dakle, to su e, dva pristupa kojima želimo uravnotežiti odnos e, sa Rusijom. Incident koji ste spomenuli e, bio je vezan uz migracijski val 2015. godine ali u tom slučaju bili smo u stanju raspravljati s Rusijom, e, pregovarati i došli smo do kvalitetnog sporazuma. Tako da to još jednom pokazuje da je moguće stvoriti dobar odnos s Rusijom. Znamo da su Rusi sada aktivni i to je situacija zbog koje moramo biti jako oprezni, pogotovo u pogledu sjevernog područja. I zato nam je drago što je NATO pojačao sjeverni krak i sada pridaje dosta važnosti pomorskim aspektima u sjevernom sustavu. Kibernetičke prijetnje spomenula je gospođa Moody. hibridna dimenzija povezana je s time. To nije novo, to su međutim dodatni elementi u odnosu na naše prethodno iskustvo. Kibernetička dimenzija je za nas nešto s čime se trebamo pozabaviti, moramo razviti nove jače politike ne možemo više uzimati zdravo za gotovo to da ćemo točno znati kad je počela situacija, zašto i kako i da ćemo imati rješenje za e, svaki problem. Mi i dalje ne znamo ponekad kad netko stoji iza neke situacije prijetnje. Ne znamo odgovore na mnoga pitanja, ali moramo se zbog toga usredotočiti još jače na područje kibernetičkih prijetnje. NATO i Europska unija trebaju se, trebaju se suočiti s ovim izazovom, moraju se koordinirati. U slučaju da Norveška želi imati prisni odnos e, sa Europskom unijom, pitanje je bilo što može Velika Britanija naučiti od toga. E, mislim da treba ostaviti prostora za to da shvatimo kako funkcioniraju razne inicijative i kako bi se one mogle e, individualno oblikovati. Naši doprinosi mogu svakako biti raznoliki. Unutarnje tržište i e, nove granice, odustajanje od granica. Mislim da treba postojati razlika između toga da ste dio jedinstvenog tržišta i toga da ste mala država sa jako limitiranom populacijom. Za nas je privilegij to što smo imali koristi od suradnje s Europskom unijom, pogotovo od građana Europske unije koji su došli u Norvešku kako bi radili. I mislim da trebamo gledati prvo na to, a nakon toga odvojeno na migracijske valove koji su nastupili proteklih godina. Surađujemo tjesno s Europskom unijom i mislim da smo nedavno bili prilično uspješni u vođenju striktnih ali pravednih politika na tom području. Što se tiče Kine, i Norveške. Mislim da Norveška, kao i mnoge države, smatra da postoje novi razvoj situacije u Kini. Kina postaje važniji međunarodni igrač i to nismo primijetili samo mi, nego se to primjećuje na globalnoj razini. Mm, na Arktiku sada dolazi do novog razvoja situacije um, i led se topi. Zbog toga se mogu razvijati nove e, prometne rute za prijevoz robe, a mnoge države, uključujući Kinu, e, uzimaju u obzir ove promjene. Rekla sam da ne smatramo Rusiju prijetnjom i ne vjerujemo da postoji, ne vjerujemo da postoji ikakva opasnost koja bi mogla odmah nastupiti i prerasti u nešto opasno, ipak ne možemo isključiti mogućnost da bi takva situacija mogla nastati negdje drugdje i onda bismo mogli imati efekt preljevanja, pa čak i u sjevernom dijelu Norveške. Pogotovo zato što, kao što ste i vi aludirali, Rusi imaju ono što imaju na sjeveru. Dakle, efekt preljevanja je nešto što bi se moglo dogoditi, ali ipak za sada e, ne smatramo da je Rusija prijetnja za nas. Time e, dolazim e, do jednog od posljednjih pitanja. Prisutnost SAD-a u Norveškoj. Ne samo SAD, nego i mnogi saveznici su godinama bili prisutni u Norveškoj. Imali su vježbe, obuku i zajedničke obuke sa regionalnim postrojbama. To je prednost članstva e, u Savezu. Jer ako mi Očekujemo da će saveznici doći u Norvešku u situaciji kad to bude potrebno, onda moramo također osigurati da dobro poznaju zemljopis i klimu naše države kako bi bili pripravni u slučaju da to bude stvarno potrebno. Mi smo godinama vodili interaktivne vježbe sa saveznicima iz raznih zemalja u Norveškoj. Ipak e, postoji striktna politika oko toga da nemamo stalnu prisutnost saveznika. To je ono što možemo nazvati rotacijom. E, znači dolazak i razmjena iskustava i mislim da ćemo s time nastaviti. E SAD primjećujemo da je prisutniji u Europi, to pozdravljamo. to uključuje razne dijelove Europe. Mi smatramo da je to pozitivan signal e, s američke strane da je dio njihove politike to da budu e, prisutni u Europi. I još jedno pitanje vezano uz onoga što se događa u Norveškoj. Što se tiče podmornica imamo program e, u suradnji sa Njemačkom. Ne samo da moderniziramo podmornice, nego moderniziramo također zrakoplovstvo, ratno zrakoplovstvo. Poboljšavamo razne sustave vojsku općenito. To je situacija u kojoj poboljšavamo cjelokupni obrambeni sustav. Od 2013. godine povećali smo izdvajanja za 24% i proračun za obranu svake godine se povećavao od 2013. godine. I Mnogo je sredstava dodijeljeno za kupnju novih tehnologija za modernizaciju opreme. Tako da smo prilično zauzeti ovakvim aktivnostima i to je naš dugoročni plan za obranu. Nadam se da sam tima odgovorila na većinu pitanja. Ja vam dvakrát. Hvala vam lijepa, gospođo državna tajnice. Hvala vam na dvijema stvarima. Prvo, bili ste vrlo koncizni, za samo 15 minuta ste uspjeli e, odgovoriti na pitanja, kao što smo se dogovorili, a drugo, zahvaljujem vam na vrlo jasnoj i e, zanimljivoj izjavi. Hvala vam na sudjelovanju i vrijeme da se oprostimo od državne tajnice. A sada ćemo nastaviti sa e, drugom idućom točkom, a to je proveda peska. So, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dobro jutro. Zadovoljstvo mi je da preuzmem predsjedanje ovog sastanka. Dobro jutro kolegama. I odmah izravno na našu točku dnevnog reda, a to je provedba PESCO-a. Ako smijem početi o, s nečim što nismo očekivali kada je izaslanstvo Europskog e, parlamenta koje je prošlog tjedna bilo u Washingtonu e, prvi prioritet bio je kada smo razgovarali s kolegama iz e, predstavničkog doma i senata kada smo razgovarali o transatlantskoj sigurnosti bilo je upravo PESCO i morali smo uvjeriti naše američke e, kolege, dakle, e, i u predstavničkom dobu i u, dakle, u izvršnoj vlastima i u kongresu da je PESCO važan ne samo što se tiče e, obramene i sigurnosne strategije Europske unije, već isto tako se uklapa u NATO, ali zanimljivo je bilo da se to ne svaća kao novu transatlantsku kontroverzu da sada ne postoji puno toga, puno samog sadržaja vezanog za PESCO. Dakle, PESCO je jedna od najvažnijih inicijativa Europske unije vezano za sigurnost i obranu i e, očigledno je da se stvari ubrzavaju tako da nam je veliko zadovoljstvo i čast što imamo razmenu mišljenja sa generalpukovnikom Esa Pulkinenom, koji je glavni tajnik vojnog stožera eu i Jorgea Domeka, koji je glavni izvršni direktor Europske obrambene agencije. Mislim da u svijetlu e, glasanja u parlamentu jučer o jednome od dvaju ambicioznih programa Europske unije vezane za istraživanje i sposobnosti, što je bilo uspješno glasovanje e, i dat je snažan mandat od strane Europskog parlamenta. Želim dobrodošlicu našim gostima. Hvala vam što ste ponovno u našemu odboru i želimo, idemo početi sa e, generalom Je li to u redu? Dakle, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, i hvala vam na toproj dobroj došlici. Želim započeti sa stanjem vremena ili klime, kao da ćemo ipak imati zimu ovdje u Briselu. Ali u mojoj zemlji u mojoj zemlji počinjemo sa računanjem zimskog vremena kad e, temperature padnu ispod minus 20 stupnjeva. Ako smijem, kao što ste spomenuli o vašim kontaktima sa e, administracijom SAD-a, ja imam isti dojam, odnosno imao sam isti dojam kada sam prije nekoliko tjedana bio u Washingtonu, oni su zainteresirani. E, nema naravno puno, nemaju puno predođbe o tome što Besko je, ali su zainteresirani na on, onome što mi radimo. Vi to dobro znate kao ja, pokušali smo obrambenu su e, radnju napraviti u jednom novom obliku u Europi, u Europskoj uniji, u NATO, u regionalnom kontekstu. I na posljedku PESCO će biti jedno moćno sredstvo da se to ostvari E, naravno omogućiti državama članicama da se objene i to je jedna bitna e, činjenica. No da u budućnosti ćemo e, vidjeti koliko daleko možemo ići. Dakle, još jednom dobro vam jutro i ako mogu započeti sa jednim podsjetnikom da des, odluka od 11. prosinca prošle godine, kada je vijeće donijelo, e, donijelo odluku o uspostavu jedne trajne obrambene strukture sa 25 država članica i vidim da smo na početku jednog dugotrajnog procesa. PESCO je sada na putu stvaranja i započeli smo proces kako bi PESCO postao operativan. Vijeće, odnosno preporuke vijeća o, o planu provedbe i odluka vijeće stavlja e, e, se su e, pripremljeni za usvajanje 6.3. na sastanku vijeća ovdje u Briselu. To će poduprijeti glavne čimbenike uspješnosti PESCO-a, a to je vjerodostojan sustav procjene i ostvarenje samih obveza koje države preuzmu. Što se tiče e, mehanizma e, procjene, to će uključivati pripremu snažnih nacionalnih e, planova provedbe u državama članicama koje će im omogućiti da vide kako ispunjavaju zajedničke obveze. Članak treći odluke kaže da države članice koje sudjeluju će u okviru nacionalnih programa provedbe e, zapravo definirati kako će ostvariti e, obveze koje su preuzeli i e, utvrditi preciznije ciljeve i kako će se ciljevi PESCO a onda postići. To je dakle planovi su od ključne važnosti budući da će oni informirati vijeće o našem kolektivnom cilju, a to je postizanje strateških ciljeva samog PESCO-a dakle stož, moj stožak upravo se usredotočuje na područje obveza koji su naravno od ključne važnosti za operativnu sposobnost država članica. Dakle, preuzimanje konkretnih mjera kako bi se povećala eh, interoperabilnost, fleksibilnost, raspoloživost sredstava napose kroz utvrđivanje zajedničkih ciljeva eh, i naravno e, pregled njihovih e, nacionalnih programa. Ta obvez, dakle područje e, obveza isto je tako povezan sa raspoloživošću i mogućnošću stacioniranja snaga. Naravno, radi se i o zajedničkom financiranju misija i operacija. Drugi ključni čimbenik uspješnosti PESCO-a jest postizanje i ostvarivanje ambicioznih projekata. A, nakon, dakle, u uz potporu e, tajništva PESCO-a, e, tajništvo je to koje će pružati potporu državama članicama kako bi se e, konsolidirali prijedlozi projekata. E, dakle, natječaj za nove projekte bit će u e, travnju, svibnju 2018. koji će omogućiti dovoljno vremena tajništvu PESCO-a i vojnom odboru Europskog unije da e, podupiru države članice u konsolidiranju projekata i u njihovoj ocjeni. Temeljem iskustva koji smo stekli tijekom e, e, procjene prve faze projekata potreban je e, bit će jedan strukturirani pristup projektima koji će omogućiti razvoj projekata koji su utvrđeni na, u okviru plana razvoja sposobnosti i i naravno u okviru godišnjeg pregleda, koordiniranog godišnjeg pregleda obrane. Taj strukturirani proces će biti na temelju zajednički e, utvrđenih, e, zajedničkog utvrđenog vremenskog e, programa koji će naravno pomoći državama članicama u pripremi prijedloga naravno u drugoj fazi bit će uključene e, e, nove, novi prijedlogi, e, dakle oni koji nisu uključeni u prvoj fazi kriteriji za ocjenu bit će usredotočeni na sposobnosti, a s druge strane na operativne prioritete. Iz šire perspektive, po mome mišljenju, važno je da promičemo sinergiju između nekoliko trenutnih inicijativa Europske unije vezanih za obramene sposobnosti Europske unije i e, međunarodne suradnje kao što je PESCO, i europski financijski e, alat za e, obranu. Europski parlament ima važnu ulogu, posebno koji e, treba dati ključni doprinos kako industrijskoj osnovi i odnosno ispunjavanju vojnih ambicija im uvjeren sam kako će naši napor, e, zajednički napori na tom polju već u srednjoročnom razdoblju značajno pojačati e, e, sposobnosti Europske unije vezane za sigurnost i obranu i sa ovime želim zaključiti svoje opće komentara. Hvala lijepa generalu pukovniku i budući da ste izravno spomenuli Edu, mislim da Isto tako trebamo čuti i izlaganje glavnog izvršnog direktora Europske obramene agencije gospodina Horkea Domoka. Hvala vam predsjedniče, hvala na e, pozivu i e, naravno prilici da e, izvijestim o provedbi PESCO-a želim zahvaliti Europskom parlamentu koji je neprestano pozivao na e, ispunjavanje Lisabonskog e, ugovora vezanog za provedbu zajedničke sigurnosne i obrambene politike 11.12.2017. 25 država članica su pravno e, formulirali svoje obveze, dakle čime su preuzeli 20 obvezujućih obveza vezali, vezano za investicije, povećavanje sposobnosti. Oni su također stvorili e, 17 projekata koje treba provesti u okviru PESCO-a, to koji se odnose na obuku, e, militarnu mobilnost, sposobno, razvoj sposobnosti i PESCO je proces koji gure zapravo države članice, stoga je iznimno važno da države članice koje sudjeluju u njemu e, zadrže jedan pozitivan e, zamah kako bi ostvarili, dakle a to je temeljiti proces procjene uključujući i e, redovit to je pregled planova provedbe u državama članicama, mi trebamo osigurati postići dobru e, e, ravnotežu između kvalitete i brzine provedbe. Idućega tjedna po prvi puta od kada je pokrenut PESCO, e, ministri obrane EU-a E, će e, se sastati u okviru Vijeća za vanjske poslove kako bi raspravljali o PESCO. Očekuje se e, usvajanje dvaju pravnih akata, a to je odluka o listi projekata i drugo preporuka vijeća vezana za put na, i vremenski plan provedbe PESCO-a. Prvo se temelji na deklaraciji e, projekata, a temeljem odluke iz prosinca 2017. svi prijedlozi projekata koji su e, izabrani bili su procijenjeni temeljem metodologije koje je razvila EDOA, dakle sadašnje tajništvo PESCO koje je također E, pružilo mišljenje o tome kakav će to imati e, posljedice, operativne posljedice na obrambene sposobnosti Europske unije, e, naravno imajući na umu koherentnost sa netome. Pro, dakle, metodologija koja je razvijena za procjenu projekata pesco su države članice koje sudjeluju u PESCO pozdravile. kratak pregled prvih 17 e, projekata koje su odabrale države članice koje sudjeluju i koje se nalaze u trim različitima e, grupama. Prva grupa o zajedničkim vježbama i obuka je od velike važnosti i ključan element u razvoju sposobnosti kao i u pripremi e, snage za operacije i misije. U tom duhu prva dva projekta a to je e, jedan centar za obuku i centar za certifikaciju za europske vojne snage vezane za certificiranje obuke će e, pružiti više dosljednosti i e, se usredotočiti se na veće profesionalne vještine za vojno osoblje na svim razinama. Druga skupina a to su e, objedinjavanje sposobnosti, uključuje šest projekata. Ti projekti imat će veliki učinak na koherentnost e, sposobnosti Europske unije ako se naravno e, razviju temeljem suradnje. Dakle, radi se o elementu snaga u državama članicama koje će biti objedinjene u veće formacije Posebno se dva projekta odnose na one sposobnosti koje su vezane za zapovijedanje snagama. E, naravno, e, kada se radi o e, misijama na veliku udaljenost, drugi projekti u toj skupini vezani su za podršku, logističku podršku koje je naravno od ključne važnosti za svaku misiju i operaciju napose ako su snage raspoređene na velikoj udaljenosti i e, e, tamo trebaju provesti dulje vrijeme. Snažan e, protok zahtjeva za pomoć i naravno pravodobno dostavljanje robe je od ključne važnosti, a to uključuje onda učinkovito osiguravanje medicinske službe. To treba biti podupreto poboljšanim procesima vezanim za mobilnošću vojnih snaga unutar Europe dakle želi se postići veća e, koherentnost na e, obrani e, i to će se postići kroz četiri projekta koji međusobno jedan drugoga nadopunjuje, a to je zapovjedništvo za medicinsko osoblje, projekt vojne mobilnosti i projekt energija za operacije treća i najveća skupina od devet projekata uključujući četiri različite veze. dakle radi se o e, dostavi e, vojnih e, vojtih oprema i to kopnenim, zračnim, vodenim putem. Četiri izvorna projekta vezani su kopnene snage, uključujući i jedan konceptualni napor. Dakle, cilj je E, dokazati borbene sposobnosti prema modernoj e, emisiji napose za pješaštvo i topništvo. Istodobno sposobnost da se brzo odgovori na e, katastrofe treba dalje jačati i poboljšati. I prilog tim čimbenicima bit će kroz, kroz oklopnog vozila kako i sposobnost e, rasporeda e, vojnih snaga kao odgovor na katastrofe. U e, prostoru vojne, vojnog djelovanja na moru, odnosno u kibernetičkoj sigurnosti, kako bi se osigurale pomorske linije komunikacije kako bi se doprinjelo tim ciljima. Uspostavljeni su tri projekta koja trebaju imati učinak na pomorsku domenu i dva na kibernetičku ermena, a to je pomorski nadzor, e, mjere e, deminiranja na moru i zaštita luka. Potom e, e, platforma za dijeljenje e, kibernetičkih informacija također je uključena u to. Ista, da, ista metodologija koja je primijenjena za prvu skupinu projekata koristit će se također za bilo kakve danje prijedloge projekata koje sastavljaju, koji su sastavni drugog dijela, drugog vala Peskoa u drugom dijelu ove godine, kao što je general spomenuo. Tajništvo Peskoa bit će pri spreman da e, pruža potporu državama članicama u procjeni odgovarajuće projekte u okviru PESCO-a. Nadalje, tajništvo PESCO-a u ožujku ove godine će će uspostaviti jednu e, funkcionalnu e, jedinicu i povezati je sa zajedničkom, zajedničkim djelovanjem sa državama članicama, odnosno službama u državama članicama. PESCO je više od popisa projekata. Sudjelovanje u PESCO će prvo treba doći sa snažnom političkom voljom koja naravno e, pokazuje e, namjeru da se E, više napora uključi u zajednički razvoj zajedničkih sigurnosnih i obrambenih e, sposobnosti. Govoreći o idućim e, koracima i daljnjoj organizaciji pesco tajništvo PESCO-a je predložilo da bude organizirano oko dva sastanka vijeća, dakle u travnju Počevši sa idućom godinom ministri će razgovarati o e, izvješće o godišnjim procjenama koji će biti podneseni do ožujka i ta procjena će se e, naslanjati na nacionalne planove provedbe koje bi države članice jednom godišnje u e, prosincu ili u siječnju podnijele, time bi izvijestile o napretku ostvarenom u protekle protekloj godini, o planovima za iduću godinu. U studenome ministri bi se usredotočili na formalno pokretanje novih projekata e, PESCO-a, e, to bi bilo prethođeno razdobljem od travnja do svibnja gdje bi države članica tajništvo PESCO-a podnijeli e, na procjenu njihov popis projekata i u konsolidaciji novih e, projekata pružit će se vojni e, savjeti i naravno e, doći će do odluke vijeća u prosincu. Takav okvir će biti dosljedan sa izvješćem kada koji se u jeseni svake druge godine podnosi kako bi se kako bi se države članice su odlučile da će e, njihove, e, njihovi planovi naravno e, ući u, u sam PASCO, dakle sastanak pesco u Ožeku, prušit će povratne informacije državama članicama vezane za informacije koje su podnijeli u prosincu prethodne godine i cilj je da se podiže svijest o strukturi samih pruženih informacija i e, koje su potrebne u budućnosti kako bi, e, koje su nužne za e, jedno razumno, razumnu procjenu i kako bi se države članice obavijestile da specificiraju konkretnije ciljeve i da pruže svoju potporu kako bi naravno mogle bolje ispuniti svoje nacionalne e, planove. pranove. Još nekoliko riječi vezano za sveukupnu dosljednost različitih inicijativa CARD, te PESCO i Europski obrambeni fond. Vjerujem kako, nastavimo e, sa razvojem tih različitih inicijativa, moramo ih zapravo e, ugraditi u jedan koherentan i sveokupan pristup koji mora biti od zajedničkih utvrđivanja zajedničkih prioriteta, ali isto tako i njihovoj e, provedbi vezano u sposobnosti e, i raspoloživosti u operacijama. U tom kontekstu razvoj, plan razvoja sposobnosti koji dolazi u lipnju ove godine treba shvatiti kao osnovu koja će treba informirati i Europski obrambeni fond i e, projekte vezane za PESCO kart će e, pratiti projekte, pri čemu će se voditi e, e, računa o dosljednosti sa nacionalnim planovima, ali i sa Europskim obrambenim fondom i pri čemu će se treba naravno osigurati da odgovarajuće obrambene sposobnosti države članice osiguravaju u budućnosti nadam se da će države članice e, nastaviti sa svojim naporima kako bi se, nastavilo sa e, provedbom obvezujućih projekata i što će samo europske snage učiniti e, lakše iskoristivim i dosljednijim. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Evo imamo popis govornika. Gospodine Kelam, izvolite. Zahvaljujem na ovoj ohrabrujućoj poruci. Mislim da je planiranje doista bilo impresivno i uvjerljivo i pesko svakako jest prilika za jačanje suradnje između nečlanica NATO i članica NATO. Naše izaslanstvo je prije dva tjedna bilo u Finskoj, kao što znate, bili smo vrlo impresionirani odličnom pripravnošću finskih ter, finske teritorijalne obrane. No, dakle, problem je sada ne izgubiti zamah, e, planira se odlično, odlično ste, pročitali ste sve te planove, naravno, ali kao što praksa uvijek pokazuje, e, ključna je implementacija i na zemljama članicama je e, da uspostave pravu suradnju u praksi. Još jedna stvar, vaša ocjena oko proračuna PESCO-a koje osigurava Europska unija. Čuo sam neke izraze zabrinutosti da zemlje članice baš ne žele slati svoje misije ako za njih moraju platiti same. Nadalje, drugo stalno pitanje, vječno pitanje je ova razmjena informacija o obrambenoj suradnji. Koji su mehanizmi pesco za jačanje ove dostupnosti informacija? Treće pitanje. Bili Pesko također podupirao regionalne obrambene suradnje, kao na primjer u području Baltičkog mora, te na posljedku spomenuli ste dva programa, Cyber Rapid Response i Cyber Information Center, brzi odgovor e, i informacijski centar za kibernetičku obranu. Jučer smo govorili o kibernetičkoj obrani e, protiv kibernetičkih napada Europske unije s idejom da se napravi e, i u EU NATO analiza kibernetičkih e, prijetnji. Uklapali se to u PESCO planove ili što kažete vi? Kakva je vaša ocjena u tom pogledu? Zahvaljujem. Mislim, obzirom da živimo u društvu koje je stari, e, možda da <laughs> povežemo po tri govornika, pa onda odgovor, pa tri govornika, pa odgovor. Nego sam paskao. Zahvaljujem. Mislim da znadate svakako da postoji jedna vrsta dihotomije koja je ovdje stvorena jer s jedne strane kažemo da trebamo povećavati naše obrambene sigurnosne napore jer ne možemo 100% računati na eh, naše analize i američke saveznike, a <laughs> možda, mislim, stvar je koliko šijaje, možda će oni zbog toga još biti manje pripravni pomoći ako samo znaju da se na njih oslanjamo. No, koliko ja vidim iz projekata, znate, mi zapravo se još uvijek pripremamo za upravljanje u krizi operacije koje će se baviti sa sukobima negdje drugdje, tako dalje. Pa se pitam, Vjerujete li da bi PESCO postupno se mogao usmjeravati prema e, više obrane Europe kontinenta zajedno s nato očigledno ne sami e, nećemo to moći. Jer inače zapravo znadete da jačamo samo e, onaj dio koji se odnosi na krizno upravljanje, a to zapravo nije toliko relevantno za našu sigurnosnu situaciju. Sada ste opisali kako postoji određena mehanika toga, ja bih rekao da je ona dobra i siguran sam da možemo e, procesirati projekte koji bi bili usmjereni više prema konkretnoj sigurnosti obrani u Europi da bi se to moglo potem postojećih struktura i odraditi. No nekako imam osjećaj da ipak je naglasak više na upravljanju krizama nego na komponenti obrane. Gospodin Karver, izvolite. Zahvaljujem. Evo da se malo sada e, malo malo daljem od politike tehnička pitanja. E, u kojoj fazi su razmatranja za sudjelovanje trećih e, zemalja u Peskovu? Ako možete nešto reći o tome. Koja se razina suradnje očekuje kod financijskih doprinosa, političkih doprinosa i trećih, znači za treće strane koje bi odabrale sudjelovati u Peskovu te treće kakvu ulogu ima NATO u procesu i koje aktivne i jasne aktivne mjere se poduzimaju kako bi se osiguralo kako se ne bi duplicirali napori ili podkopavali napori NATO-a. Hvala. Dobro, imamo još troje ljudi na listi, ali možda da sad imamo krug odgovora, pa onda dademo sljedećem krugu govornika riječ, e, koji bi možda onda mogli e, još konkretnije ući u pitanje nakon ovih odgovora. General. Zahvaljujem. E, mislim, e, evo da ću, evo, recimo se ja fokusirati na ona pitanja koja su više relevantna za moj rad, možda misije i tako dalje i pitanje recimo prirode, obrane e, Europske unije. Pa možda evo da se na taj način podijelimo. Dakle, pitanje E, ove nevoljkosti zemalja članica da daju doprinos misijama i operacijama ako moraju za to platiti ako. Zapravo pitanje je naravno političke volje naravno, no e, konačna potpora i potpora za zajedničke troškove e, bi trebali uvjeriti upravo zemlje članice da sudjeluju. Ali pitanje za mene sada se čini da je dvostrano. Postoji takav takozvani Atena mehanizam eh, koji pokriva zajedničke troškove. To je dobar, eh, dobro definiran proces i postoji okvirni proračun za svaku godinu i temeljem određenih kriterija eh, troškovi se pokrivaju iz zajedničkih sredstava. A pitanje je zapravo više kako povećati ovaj aspekt solidarnosti što se tiče provedbe Atena. O tome se sada raspravlja. No na kraju mehanizam Atena e, sastoji se e, od financiranja novaca koje daju zemlje članice. To nije novac komisije, nego, zemlje, nego novac zemalja članica koje su kolektivno odlučile posvetiti upravo misijama i operacijama ali treba povećati solidarnost i možda opseg financiranja u okviru tog mehanizma kako bi obuhvatio neke troškove koje možda nisu u prošlosti bili predviđeni. A drugo pitanje za operacije emisije je financiranje određene opreme e, za obuku koju smo zvali train and equip e, ranije. No, bez obzira na visoka očekivanja zemalja članica, još uvijek nismo dosta dosegli tu razinu. No, uz vašu potporu, komisija je zapravo znatno napredovala kod e, financiranja CPSD-a, izgradnje kapaciteta sigurnosti i obrane, a što bi moglo pomoći e, u postavljanju ove operativne potpore misijama i time možda olakšati financijski teret za zemlje članice koje sudjeluju. Tako da taj aspekt možemo dakle iz ova dva kuta sagledati. A drugo pitanje koje se odnosi na prirodu pesko je ono što mi radimo. Mislim da mi radimo na okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To je područje vanjskog, vanjskog djelovanja Europske unije i vojne sposobnosti e, su dio toga od 2003. gdje je zacrtana politička razna ambicija za nas e, i Također u tom, na tome mjerimo naše vojne potrebe i zahtjeve. Znači, samo na ono djelovanje, vanjsko djelovanje izvan teritorija Europske unije. No, ako je u globalna strategija i razne razine, od kojih je jedna zaštita Europe, ta razina zaštite Europe je zapravo, po mojem mišljenju, u mom tumačenju, zaštita EU građana, naravno poštujući i uzimajući u obzir ulogu koju NATO igra u kolektivnoj obrani ili naravno onim individualnim zemalja članica koje možda nisu članice NATO, ali svejedno imaju vjerodostojne obrambene sposobnosti. Dakle, Postoje i druga pitanja u zaštiti Europe kao soft, sigurnosna pitanja, borba protiv e, terorista i To nije baš toliko konkretno i materijalno kao projekti, ali svakako poboljšava naše vojne sposobnosti no, dakle, za u ovom trenutku e, naš je konkretni fokus na vanjskom djelovanju. Evo, Jorge, e, dajem vama riječ sada. One thing, uh, if... Od početka dopustite da podcrtam jednu stvar. Ako će nam pesko dati rezultate koji su nam potrebni, a u smislu jačanja obrambene suradnje i omogućavanja Europi da odgovori na razinu ambicije koju su nam zacrtali šefovi država i vlada e, u globalnoj strategiji. Postoje dvije stvari koje su tu međusobno povezane. Obvezujuće, dobro preuzete obveze 25 zemalja članica i projekti. No, kao što sam rekao, nismo ovo sve u pesku radili samo za projekte. To smo mogli i bez peska i bez peska okvira napraviti su, dan, danas, sutra i onako. Kao dakle, odgovor na pitanje regionalne obrambene suradnje. Mislim da ako pogledate PESCO, da to ne isključuje da bi mogli postojati mnogi e, projekti koji će se podupirati i koji će se temeljiti na regionalnoj suradnji i postojećim najboljim praksama. No, ono što bi trebalo donijeti u buduće PESCO je jedan koherentni pristup e, u svim područjima kako bismo na kraju imali jednu, jedan e, pol snaga u Europi koje bi bile e, više interoperabilne, korisne i lakše se raspoređivale. Što danas nije tako, a i neće biti tako ako nastavimo imati samo regionalni pristup. A što se tiče kibernetičkih projekta, kibernetičke obrane i sigurnosti. Mislim da se tu nema, nema preklapanja sa NATO EU centrom e, tih napora. To još i dalje treba definirati. Mi smo tek na, na početku ovih projekata i procesa, znači što se tiče prvo ove platforme za razmjenu e, podataka i e, timova za brzu intervenciju. To je tek na samom početku. Tako da mislim da ne možemo reći da su svi projekti samo u području upravljanja krizama. jel tu postoje neke stvari <laughs> kao što su teška oprema, oklopna vozila, e, neizravna vatrena potpora e, ili e, minske protumjere, odnosno plovila za minske protumjere i tako dalje. To je više u području zaštite. Tako da mislim da ono što ćemo raditi u, u budućnosti, da će to biti nešto za inicijalno za zemlje članice. E, mislim, mi dajemo potporu, ali ovaj brod koji je pesko treba neko i voditi, a to su zemlje članice. A sada dođemo, kad dođemo do pitanja NATO, a što je pitanje koje se dosta vodi u javnoj raspravi do sada. Mislim da ovdje moramo ukazati na tri vrlo jasna pitanja. Prvo, trebamo zaustaviti lažne vijesti. Ovdje se ne govori o, uopće o europskoj vojsci, nema europske vojsce. Drugo, nema e, konkurencije između EU i NATO-a. Kada čitam e, ono što stoji u NATO strateškom konceptu iz 1991. i zatim 2010 e, jasno se poziva europljane da u svoje ruke preuzmu E, veću odgovornost za vlastitu sigurnost i osim toga NATO strateški koncept iz 2010 e, specifično pozdravlja Lisabonski ugovor. Lisabonski ugovor to je pesko zapravo. Sada ne vidimo otkuda onda proizlazi uopće ova rasprava. I onda još jedno pitanje na, e, o kojemu se govorilo je sljedeće. Pesko, dakle, ne bi smio duplicirati napore u NATO-u, niti odvraćati od njih. A tu se vraćam na ono s čime sam završio svoju prethodnu intervenciju. Mi ćemo se pobrinuti da se to ne dogori, a, dogodi ako planom razvoja sposobnosti osiguramo koherentni pristup sa NATO-om procesom planiranja. Dakle, moramo vidjeti da i u jednom i u drugom okviru se mora biti koherentno jer imamo samo jedan set operativnih snaga. Znači, ako na taj način zacrtamo okvire, onda neće biti krive prioritizacije kao što mnogi navodno tvrde. A što se tiče suradnje trećih strana, trenutno smo u procesu uspostavljanja svih e, institucionalnih e, provedbenih e, postupaka tako da će zemlje članice donijeti odluku o sudjelovanju trećih strana kasnije u ovom procesu. Dakle, još nismo došli do toga. A što se to tiče, uvjeravam vas da smo već vodili vrlo transparentan dijalog e, o svim inicijativama koje su povezane s Europskom unijom, a u okviru e, zajedničke deklaracije EU-NATO. Hvala. Hvala. A sada drugi krug, e, gospođa Lezin, pa gospođa Gomeš, izvolite. ću govoriti njemački. Evo, molim vas da stavite slušalice. E, Moje prvo pitanje gospodinu Domeku. Zapravo uvijek mi je teško zamisliti kako će točno funkcionirati PESCO, pa stoga još jedno konkretno pitanje. Tko na kraju krajeva točno odlučuje o sadržajima i ovih e, kontrolnih izvješća i ko će odlučivati o e, sadržajima i objavi e, izvješća agencije, e, odnosno revizije e, o tome jesu li se e, poštivali svi propisi za pesko suradnju i ko, kako se može recimo unijeti žalba nekoga ko je recimo kritiziran, države koje je kritizirana da se da se ogrešila o kriterije. Hoće li se možda recimo za države koje se neće pridržavati kvalificirano većinom moći recimo se isključiti iz peske ili tako dalje. A drugo pitanje e, za gospodina Pukina. E, mogu li dakle svi e, aspekti zajedničke sigurnosne obrambene politike biti provođeni u okviru PESCO-a, a što od toga ne? Još jedno pitanje oko projekata. Naime, sada se govorilo o skupinama projekata. Dakle, radili se sada ovdje o projektima koji su na onom popisu 17 projekata o kojima se do sada već govorilo ili bi se u buduće moglo govoriti još o više projekata, ako bi ih moglo kasnije biti doista više, e, koji će to biti projekti koji će biti uključeni uz onih izvornih 17. Ovi o kojima ste vi sada govorili, jesu li svi oni u okviru ovih 17 projekata ili postoji još potencijalnih daljnjih projekata? Hvala, gospođa Gomez. Ja bih se vratila na pitanje mehanizma Atena. Znači kod pitanja povećanja solidarnosti. Mislim, e, obično se e, je parlament već nekoliko puta e, rekao da će postati razne vrste doprinosa da bi neke zemlje mogle dati recimo oružane snage, a drugi bi mogli recimo dati financijsku potporu ako ne mogu recimo dati a, vojnike. To bi možda bio dobar način za povećanje solidarnosti i pomoći e, razvoj snaga u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike. Gospodinu Domku, pitanje o planu što se e, tiče razvoja sposobnosti i kibernetičkog ratovanja. Mislim da ne postoji a, e, nijedan relevantni vid života danas koji isključuje kibernetičku dimenziju o kojoj smo danas ovisni nego ikada. I svakako znamo da zemlje članice imaju različite percepcije o razinama pripravnosti i kapaciteta i tu svakako PESCO može svakako dati stvarnu, stvarni doprinos No, moje pitanje je sljedeće. Možemo li e, doista napredovati ako ćemo i dalje zanemarivati činjenicu to da smo se zapravo donekle i razoružali u određenoj mjeri, a da smo dopustili ulazak stranim tvrtkama koje su zapravo u rukama stranih sila koje su sada u rukama, u čim je rukama sada ključna infrastruktura, recimo energetska struktura, distribucija i proizvodnja E, električne energije, na primjer, je sada izravno u rukama tvrtke koje je u rukama kineske komunističke stranke i također postoje još drugi dijelovi Europske unije koji su privatizirani, znači takve ključne infrastrukture koje su u rukama tvrtke koje su u rukama kineske E, komunističke stranke. Postoje također i tehnološke tvrtke, obrambene tvrtke i cijeli ministarstva Europske unije koje su na određeni način kontrolirane od strane dobavljača ili stručnjaka kao što su Kasper bila tvrtka koja, za koju je utvrđeno da je omogućila e, Rusima da se da interferiraju u izbore u Europi i u Sjedinjenim državama. Mislim, možemo li doista govoriti o sigurnosti i obrani, posebice o kibernetičkom području, ako sve to zanemarimo? As the question of Brexit and the a što se tiče Brexita, implikacija što se tiče nuklearnog arsenala, dobro znam da oni nisu bili pod kontrolom Europske unije, međutim to postoje određene implikacije. Ja iskreno mislim da postoje negativne implikacije jer mislim, ne mislim da nuklearni arsenal bilo koje zemlje služi za obrambene svrhe, no u svakom slučaju. Kada govorimo o Brexitu, govorimo o izlasku europske nuklearne sile. Je li to na bilo koji način uzeto u obzir u razmatranjima, u e, E, novom okviru vojne i sigurnosne strukture Europske unije. Hvala, gospodin Lici ima riječ. Thank you very much. Hvala na pregledu koji ste dali. Mislim da je PESCO dobar instrument da bismo nastavili na našem putu kako bi situacija postala europskija. Znam da je to rekla Federica Mogherina i ministar obrane i ja također kao njemački socijaldemokrat politički gledamo na to kao e, dugoročnu viziju za europsku vojsku. To sada pesko nije. Imam pitanje za obojicu o kibernetičkim prijetnama. Kibernetička situacija je velika mogućnost e, za usklađivanje e, europskih vojnih tradicija i kako bismo se posvetili strukturi i zajedničkoj suradnji. Imamo različite kulture vođenja vojske i imamo razne mehanizme koji funkcioniraju unutar e, vojski i zato to sve treba uskladiti. Zato na kibernetičkom prostoru možemo naučiti mnogo toga. Evo pitanje za obojicu. Kako predviđate da će ovdje uskočiti Europski parlament? Kako će on bolje strukturirati europski konsenzus eh, na usklađivanju stvari eh, u sklopu PESCO-a, u sklopu fonda i drugih instrumenata? Kako bi Europski parlament trebao igrati svoju ulogu u tom pogledu? Smatrate li da je moguće ili potrebno da ovaj pododbor dugoročno postane pravi odbor i da može imati glavnu riječ što se tiče nekih reformi. E, kako mislite da bismo trebali nastaviti u budućnosti s našim radom? Ja bih htio također postaviti jednostavno pitanje. Vidjeli smo političke ambicije, govorili smo o Lisabonskom ugovoru, ali s druge strane ima mnogo zabrinutosti NATO-vih partnera. Ako analiziramo PESCO, e, primijetit ćemo da je započeo vrlo sporo. Koji bi bio vremenski okvir koji vi predviđate? Kad očekujete da će se nešto što je bila namjera pretvoriti u stvarnost. Drugo, koje su prepreke na tom putu? Što smatrate da je glavna prepreka trenutno? I do koje mjere treba odlučivati, odnosno koje odluke treba donijeti kad govorimo o mehanizmu Atena? i e, kad govorimo o broju projekata, proračun još uvijek nije odlučen. Dakle, koji bi bio vremenski okvir, koji bi bio prvi korak koji, bi, koji biste vi smatrali prvim dostignućem? I leave it to you to split that as the parliament is, we are quite mi smo u parlamentu prilično nespecifični kod određivanja redoslijeda govornika koji odgovaraju na pitanja, pa možete sami odlučiti tko će početi. Izvolite. Hvala. Hvala na ovim e, dubokim pitanjima koje ste postavili. Što se tiče Atene, mi se slažemo. Imamo različite vrste postupaka u države članice pokušavaju proširiti doseg Atene i, i to dobrovoljnim doprinosima. Imamo obećavajuće primjere. E, ako ne mogu kroz proračun sudjelovati, onda mogu pružati i kapacitete vrlo konkretno kao alternativa novcu. Pitanje Atene i kako poboljšati solidarnost. To je prilično komplicirano pitanje. Govorimo o novcu država članica. To nije zajednički novac, nego novac država članica i oni žele znati kako se troši novac. Postoje kriteriji za financiranje Atene. I političkom voljom želi se proširiti doseg financiranja antene. Na primjer, eh, imamo i financiranja za borbene skupine koja nisu iskorištena. Također se raspravlja o tome, o troškovima za raspoređivanje ili za obuku i o tome mogu li se ti troškovi uključiti financijski mehanizam antene. Ako sve bude dobro teklo, države članice bi se mogle uvjeriti u to da je to dobar način sudjelovanja i to bi moglo utjecati na proces donošenja odluka. Ali jedno praktično pitanje s kojim se ja suočavam e, u svojoj drugoj ulozi, a ja sam također operativni e, zapovjednik e, za misije obuke Imamo e, generacijsku smjenu koja je u tijeku. Postoje određene potrebe za poboljšanjem medicinskih sposobnosti i za zaštitu. Države članice nisu uvijek spremne staviti na raspolaganje svoje kapacitete i zato e, smo posegnuli za Atenom e, i napravili outsourcing nekih kapaciteta. Jer ponekad dobijemo kapacitete, ali to je čak e, prilično skupo. Postoji prostor za poboljšanje, ali kao što sam rekao, države članice bi trebale pronaći način e, na koji se zajedničko financiranje može fleksibilno i kvalitetno koristiti i treba pronaći načine za poboljšanje, pogotovo u nekim područjima e, u kojima još odluke nisu donesene. A sada Brexit. Ja imam drugačiji pristup što će Brexit značiti e, u pogledu kapaciteta i vojne dimenzije za Europsku uniju? Kod Brexita imamo operativne implikacije. Imamo jedan operativni stožer za e, Atlantu u Norfolku. I to je jedan element e, sudjelovanja Ujedine kraljevine koje će trebati izmijeniti. drugo, tu su i kapaciteti. Imamo različite kataloge e, kapaciteta i moramo dati podršku našim misijama za strateške kapacitete. E, Ujedina kraljevina ovdje ima veliki udio i taj će doprinos izostati dugoročno. I još jedno pitanje osoblje Ujedine kraljevine. To mi je priraslo srstvo zato što imam jako puno um, časnika iz Ujedine kraljevine koje ću izgubiti kao suradnike, ali to je neminovno. Odvraćajuće nuklearne mjere to, to je politička strana ovog pitanja. Nuklearna sila e, i članstvo u e, Vijeću sigurnosti UN-a su dvije stvari koje trebamo sagledati. Hvala. Teško je shvatiti Pesko, vi ste skupina građana koje mi stvarno moramo objasniti o čemu se ovdje radi. Izjava da mi u agenciji bismo radili na godišnjoj bazi, to bi bilo protiv e, obveza koje su preuzele države članice i onoga što su predstavile u nacionalnim pojedinačnim planovima i što su rekle da će provesti tijekom vremena kako bi dostigle obvezujuće ciljeve. E, procjena se treba vršiti na temelju e, informacija koje su dostavljene i u dogovoru s drugim državama članicama. Procjena je prilično jednostavna. Imamo procjenu agencije koja će se dostaviti visokoj predstavnici. Ona će to uključiti u svoju procjenu u kojoj će biti i drugi aspekti, operativni aspekti koji dolaze iz eh, SVD-a. A to sve će se podastati vijeću. Prije toga eh, Vojni odbor Europske unije će dati svoju procjenu eh, tog dokumenta, a i to će učiniti vijeće bez obzira na to što će učiniti s tim izvješćem jer odluka je u rukama direktno država članica. Očekujem da će se u izvješću e, reći idemo li u pravom smjeru, ako ne idemo što trebamo učiniti kako bismo došli do razine ambicije koju smo si mi europljani nametnuli. A također treba reći gdje su problemi i na čemu države članice trebaju poraditi. Što će se dogoditi u pesco i općenito u ZSOP-u? U postizanju razine ambicije koju smo htjeli u stvarnosti imate 27 od 28 država članica koje su već članice PESCO-a, a jedna država članica odlazi iduće godine. U stvarnosti imate i jednu državu koja je se odlučila za opt-out iz ZSOP-a i to će utjecati na okvir PESCO-a. Sada su projekti takvi da obuhvaćaju 17 država. U odluci vijeća, e, to će se spomenuti, ona će se donijeti idućeg tjedna. E, države članice su već e, pokazale spremnost na suradnju i sada dolazi do nacionalnih odluka. Želimo li imati tajništvo PESCO i hoće li oni odgovarati na prioritete ZSOP-a? Hoće li uzimati u obzir NDBP? Mogu li oni možda profitirati od Europskog fonda za obranu ako su sredstva potrebna i u koji utjecaj će to imati na kapacitete. To ćemo procijeniti. Na samom kraju želim reći da u budućnosti identifikacija novih peskovih projekata bi mogla krenuti od koordiniranog godišnjeg pregleda koji će biti zapravo pregled situacije u kojem će se reći gdje su mane, gdje su nedostaci i što se može učiniti kako bi se na kraju postigli što bolji rezultati. Što se tiče plana za razvoj kapaciteta i važnosti kibernetičkih aspekata. Pitali ste što možemo učiniti eh, kako bismo se poboljšali u Europi. To je osjetljivo pitanje a to je kontrola kritične imovine državama članicama. Vi znate da države ne žele biti kontrolirane e, niti praćene. E, to se radi na nacionalnoj bazi, na nacionalnoj razini. I e, to ide puno dalje od opsega djelovanje Europske obrambene agencije. Ali mi ono što činimo želimo podijeliti u dvije domene. Prvo, vježbe, obuka i edukacija. Tu je dobra vijest to što smo prošloga tjedna odlučili na temelju studije da e, studije koje je provela EDA i sa inputom Europske vojne komisije da se uspostavi Europska akademija za sigurnost i e, vojne operacije koja će nam omogućiti certifikaciju vještina u cijeloj Europskoj uniji tako da sve države članice dosegnu istu razinu. A druga domena gdje trebamo zajedno e, surađivati je istraživanje u kibernetičkoj domeni to je jedan dio onoga što nam je preostalo za riješiti iz 2013. godine, ali kibernetička domena je prilično osjetljiva zato što vas prisiljava na to da izložite svoje ranjivosti i zato tu trebamo još više dijeliti iskustva. Gospodine Lic, time odgovaram vama. E, kibernetička domena e, je nešto što svakako možemo i trebamo uskladiti. Što biste vi mogli učiniti? Rekao sam da u svim vašim prijedlozima za jačanje agencije došlo nešto korisno za nas. Jer PESCO je zapravo odraz EDE u ugovoru i zato vas pozivam na to da pratite razvoj pesko. Gospodin Neller pitao je nešto o sporom početku peskoa. sad ću reći ono što sam rekao na početku svoga govora. E, cilj e, Peskova nisu projekti. Mi trebamo postići to da države članice stvarno započnu sa zajedničkim planiranjem, a planiranje obrane ne može se dogoditi preko noći. E, čeka nas velik posao u Europi moramo shvatiti da postoje ulagački planovi, e, planovi razvoja kapaciteta, ciljevi, bolje operabilnosti i trebamo e, prestati s razmišljanjem iz nacionalne perspektive jer PESCO je način na koji trebamo, na, možemo napustiti nacionalni pristup i približiti se integriranom pristupu na europskoj razini. Projekti će napredovati, dobit ćemo ih, to je u redu, ali najvažnije je da zajedno ulažemo i planiramo pa i razvijamo projekte zajedno kao rezultat svega toga. Znam da bismo brzo htjeli doći do rezultata ali e, obrambeni planovi država članica već sada e, konvergiraju, time se smanjuje fragmentiranost i to je već dobar rezultat. Hvala. Evo vama riječ za zaključne primjedbe. Hvala. Ja se bavim već godinama obrambenim planom u glavnom gradu moje države i znam da je teško pronaći zajednički nazivnik zato što su ciklusi u planiranju različiti. Koordinirani godišnji pregled vjerujem da će nam dati e, konkretan pregled potencijala i planova država članica, e, a nadam se da ćemo dobiti transparentne podatke. tako ćemo znati koji su zajednički kapaciteti i to dugoročno. Ja sam izvan sve te priče, ne znam kako funkcionira europsko razmišljanje u tom pogledu, ali jedno zanimljivo veliko pitanje u raspravi o obrani bilo je uključivanje komisije u mehanizme financiranja kojima bi se podupirale operacije i kapaciteti. Tu postoji važna uloga parlamenta, ali jedno pitanje koje mi je jako važno, primjećujem kad odlazim u posjet različitim državama članicama. Mm, postoji nedostatak informacija, e, manjak znanja. Vi ste parlamentarci što ste bolje informirani, to ćete bolje moći donositi odluke e, vezane uz europski proces. To će pitanje idućih godina biti još važnije. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, Čini se da su mali koraci europski način hoda. Ima li još pitanja? Imaćemo kratku pauzu. Gospođa Fotiga je sada ovdje, tako da ćemo ponovno krenuti u 11.30 kada će s nama biti potpredsjednica ukrajinske vlada. Hvala vam lijepa. Colleagues, please be seated. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Colleagues, may I ask ako mogu zamoliti kolege, molim vas sjednite. Thank you. Time to... Hvala vam lijepa. Vrijeme je da počnemo sa novom točkom dnevnog reda, što je posljednja sadržajna točka e, našeg današnjeg sastanka pod odbora za sigurnost i obranu. Tema je razvoj sigurnosne situacije u istočnoj Ukrajini i izgledi za jednu mirovnu misiju Ujedinjenih naroda koja bi bila raspoređena tamo. Zadovoljstvo mi je i velika povlastica da zaželim dobrodošlicu gospođi Ivane Klimpuš-Cincadze, koja je potpredsjednica vlade Ukrajine zadužena za europske i euroatlantske integracije. U njezinoj je pratnji dobro poznati veleposlanik Ukrajine pri gospodin Mikato Čicki, kojeg dobro poznajemo. I bez dalje odgode, gospođo, znamo da, je, da vam je vrijeme dragocjeno i i da ste vi svakako najbolji e, e, govornica koja nam može predstaviti svoje stavove. Imate riječ. Hvala vam lijepa, e, gospođo predsjednice Fotiga. Zahvalna sam na ovoj prilici i pozivu da se obratim zastupnicima Europskog parlamenta i u ovom pododboru za sigurnost i obranu. Dopustite da podsjetim da sam imala tu čast da se obratim istoj publici točno prije godine dana kada smo imali drastično pogoršanje situacije u Avdivkoj prošle godini, e, krajem veljače 2017. Dopustite da započnem s jednom stvari koju mi, Ukrajinci, vrlo dobro svačamo da je demokracija nešto za što se morate boriti i što morate štititi. mi to znamo zbog našeg gorkog iskustva proteklih četiriju godina nakon agresije Rusije, Ruske federacije i ilegalnoj aneksiji Krima, a nakon toga napad na istočne dijelove Ukrajine. Mi u Ukrajini da razini društva i politike ne samo da svačamo to, nego prigrljujemo potrebu za zaštitom demokracije i naši e, izbori i razvoj događaja pokazuje našu predanost razvoju demokracije u našoj zemlji. No, unatoč tomu, karakteristič, zapravo odlučujuća e, karakteristika od ponovne e, uspostave naše neovisnosti jest upad e, Ruske federacije na različite e, razine razvoja naše zemlje u izgradnju institucije naše zemlje i e, svaki korak naprijed koji smo učinili Rusija je pokušala zapravo unazaditi nas dva koraka u tom našem napretku. Stoga svačamo i znamo iz vlastitog iskustva da je Rusija namjerava zauzeti kontrolu e, nad našom zemlju. To je dakle njihov cilj. Dakle, taj cilj nije ograničen na Ukrajinu. Nažalost, apetit Kremlja su mnogo širi. Oni se zapravo šire na cijelu zapadnu civilizaciju i jedinstvo zapadnih zemalja. E, koje pokušavaju odvratiti naravno te, na, ta nastojanja Rusije korištenje međunarodnog prava i e, povratkom na temeljne demokratske vrijednosti u cijelome svijetu, ne isključivo u Ukrajini. Tijekom proteklog razdoblja još uvijek, nažalost, e, brojimo svoje gubitke. Naše vojnici ginu na bojišnici na e, crti dodira dakle na crti dodira u, s okupiranim područjima u istočnoj Ukrajini i samo 2018. mi smo izgubili 22 vojnika imamo 97 e, ranjenih u akciji, a to znači da sve primirja koja su dogovorena tijekom pregovora su, se neprestano krše od strane plaćenika kojima se upravlja i kontrolira od strane Ruske federacije i od strane redovnih ruskih snaga koji se nalaze na okupiranom području borbe nalažu, ostavljaju za sobom razrušene zgrade, stambene zgrade, e, poduzeće, e, sustav vodoopskrbe, elektroopskrbe, ceste i prema e, procjenama našeg ministarstva obrane imamo štete 50 milijardi američkih dolara štete na istoku naše zemlje sve to je popraćeno aktivnim informacijskim ratom za koje vjerujem da vi e, doživljavate u svojim zemljama i predstavljate u ovom visokom domu. Ta e, ruska propaganda e, vodi svoje priče, ne kroz samo kroz medije, već kroz interdisciplinarne institucije, kroz različite komentare na Twitteru i Facebooku i cilj tog, te zapravo oluje informacije jest da nas izolira iz, od međunarodne zajednice, od naših saveznika koji su bili ujedinjeni e, u sučeljavanju tog napada e, Rusije na međunarodno pravo. Isto tako pokušavaju nas uvjeriti da oni nisu tamo i to je glavni dio njihove priče i pokušavaju uvjeriti cijeli svijet da postoji mitski e, građanski rad koji se, bori, e, koji se vodi na teritoriju Ukrajina. Uvaženi zastupnici odbora, sigurnosna situacija u privremeno okupiranom području Donjecka i Luhanska nažalost je vrlo napeto i e, nesigurno i vidimo ne vidimo E, spremnost niti predanost od strane Ruske federacije da ispuni obveze iz e, ugovora iz Minska, zapravo njihovo djelovanje zapravo izlazi iz logike Minskog sporazuma i dovodi e, do mi pokušavamo dakle e, raditi na temelju minskog sporazuma u minskom formatu nažalost nema održivog i sveobuhvatnog prekida rata nema povlačenja sredstava niti opreme i njihovi dakle ne osigurava se e, održivo razdoblje od sedmodnevnog primjerja koji bi trebalo e, uslijediti prije povlačenja snaga. Nema odgovarajućeg i e, pravodobnog deminiranja koje ruska strana odobrava i Ukrajina se smatra sada kao naj, naj zagađenija zemlja minama u svijetu ako započnemo kada bi dakle, sukob bio danas prestao i ako krenemo sa aktivnim deminiranjem u svim onim područjima koja su zagađena, trebalo e, bi nam 15 godina da se očistimo od e, mina koje su postavljene na okupiranim područjima i e, blisko crti dodira nemamo potpuni i neometani e, pristup e, promaračke misije OSS-a ne samo na privremeno okupirano područje pa čak niti na cijeli, e, cijelu liniju razdvajanja na području Ukrajine. Sjećate se ja da povlačenje Ruske federacije iz zajedničkog centra kontrole i koordinacije što se dogodilo u prosincu to zapravo e, podriva promatračku misiju OSS-a i cilj toga je da prisili Ukrajinu na izravan dijalog s e, militantima pod vodstvom Rusije. Dakle, Rusija povećava svoje napore kako bi OSS istisnula iz tog područja i prikrila zapravo e, svoju ulogu u samom konfliktu. Imali smo ozbiljne i vrlo emocionalne e, ljude, Ukrajince, dakle odluku kada smo uspjeli vratiti e, vratiti kući 75 naših talaca koji su zadržani na okupiranom području, no otad nažalost nije postignut e, napredak u puštanju na slobodu talaca, iako su postojali obećavajući e, znaci da se taj e, proces može nastaviti. Nemamo napretka vezano za nestale osobe kao niti e, potpuni pristup međunarodnih humanitarnih organizacija okupiranom području. Imamo poteškoće sa projektima obnove infrastrukture, posebno opskrbe električnom energijom i vidimo ako vas mogu zamoliti da budete malo spori, ima problema sa, sa prevođenjem. Dakle, infrastruktura na okupiranom području je, kao što sam e, rekla, jako oštećena. Tijekom 2017. nekoliko brojki da naveden 535 kuća i infrastrukturnih objekata su um, uh, oštećena, 89 civila je ubijeno, a 152 civila su uh, ranjena na okupiranom području. Rusija i dalje nastavlja uništavati industrijski uh, potencijal time što pljačka lokalne tvornice i zapravo E, tamo e, demontira najvrednija industrijska postrojenja i zapravo prebacu ih na rusko područje. Gotovo jedna trećina donjeckog, e, donjeckih potencijala prebačeno je u Rusiju i uključujući 33 industrijska diva koja smo imali tamo. 67% industrijskih sposobnosti Luhanska i 63% e, industrijskih postrojenja Donetska E, nalaze se na okupiranom području, dakle jedna trećina tog potencijala je već premještena u Rusku federaciju, da ne spomenemo sve ono što je uništeno na tom terenu. Do sada nema napretka vezano za provedbu lokalnih izvora u Donbasu i to se ne može ostvariti sve dok Rusija jednostrano e, donosi odluku o jednostranom priznavanju E, dokumenata koje izdaju nelegalni entiteti na okupiranim područjima. Broj žrtava tog rata u kojem vodimo na svom teritoriju je više od 16.000 ljudi, uključujući 3.732 ubijenih e, tijekom e, vojnih akcija, a više od i pol tisuća koji su e, ranjeni. Ta, to provokativno ponašanje Moskve je učinilo Ukrajinu i zapravo prisililo ju da prilagodi se toj situaciji na terenu i to je razlog zašto je e, ukrajinski parlament izglasao zakon koji nazivamo zakon o reintegraciji i taj zakon koji je predsjednik potpisao, predsjednik e, Ukrajine nedavno potpisao, kvalificira Rusiju kao agresora. To zapravo sastavlja, zapravo e, naše zakonodavstvo usklađuje sa situaciju na terenu u području Donbasa koji u potpunosti krši međunarodno pravo. No, to pravo ne e, krši našu predanost za provedbu e, sporazuma iz Minska i mi se pokušavamo usredotočiti e, pravna instrumente kako bi zaštitili ljudska prava i slobodu na okupiranim područjima i kako bi regulirali pravni status okupiranih područja. Sve to, svo to djelovanje i situacija u kojoj se nalazimo na istoku Ukrajine dovodi nas do nužnosti da e, pokrenemo e, e, rasprave o rasporedu mirovnih snaga na području Ukrajini. Želim podsjetiti da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko koji je u proljeće 2015. poslao službeni zahtjev glavnom tajniku UN-a i predsjedniku e, Vijeća sigurnosti UN-a vezano za raspored e, mirovnih snaga UN-a na okupiranim područjima e, Donbasa. I uvijek smo se, zalagali za vrlo jasnu poziciju vezano za međunarodnu mirovnu misiju i njezin raspored na području Ukrajine dakle mora biti raspoređeno uz e, e, pristanak ukrajinske strane i mora uključivati povlačenje svih e, okupacijskih snaga i plaćenika i njihovog oružja s područja Ukrajine mora osigurati efektivnu kontrolu nad granicu između Ukrajine i Rusije. Radi se o 409 km nekontrolirane granice kroz koji humanitarni e, konvoji dolaze u, a 74 su ponovno prešli tu nekontroliranu granicu Ukrajine e, dovozeći oružje, e, streljivo i plaćenike. To je upravo onaj način na koji Rusija osigurava da njezina vojna nazočnost na terenu, na okupiranim prostorima Ukrajine, bude poduprana e, raspoloživim sredstvima. Dakle, odluka da se pokrene ta mirovna operacija mora isto tako uključivati e, ideju da ne mogu u tome sudjelovati predstavnici okupiranih snaga Dakle, mora e, postojati jasan mandat za cijelo okupirano područje i za cijelu granicu i mora, e, i mora imati naravno odgovarajuće osoblje. Za nas je važno da Da, naš, da nas naši partneri čuju i da imamo zajedničko stajalište o modalitetima i alatima koje se trebaju koristiti od e, strane Ujedinjenih naroda prije nego što se donese odluka o rasporedu mirovnih snaga i, i prije nego dođe do rasporeda mirovnih snaga. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, e, članovi odbora, ne mogu a ovdje ne spomenuti situaciju u E, ilegalno anektiranom Krimu tijekom proteklih godina, dakle od e, ruske nazočnosti na tom poluotoku Rusija nastavlja e, turistička područja pretvarati u teško naoružane vojne baze i situacija tamo je tijekom ovih godina se u sigurnosnom smislu i u smislu zaštite ljudskih prava na tom poluotoku pogoršala režim koji e, vlada Krimom dakle na tom e, ilegalno e, anektiranom području nameće svoja ilegalna pravila kao kroz e, e, otmice, kroz e, progone, kroz ilegalna sredstva koje je uvijek prihvaćeno kao politika Ruske federacije. Nadam se da se sjećate, dakle, jedino predstavničko tijelo Tatara na Krimu je je zapravo stavljeno izvan zakona od strane Rusije 2016. godine i Rusija tvrdi i da je to tijelo zapravo koristilo e, propagandu mržnje i agresije prema e, Rusiji, da se prema njoj trebalo postupati kao prema e, terorističkoj organizaciji. Nakon aneksije Krima Rusija je počela deukranizaciju tog poluotoka, tako da čak i kontekst koji smo imali Ukrajine i Krima teško je održati. Danas je teško iz Krima nazvati Kijev nego što je to Moskvu i Rusku federaciju. Dakle, Ruska federacija je e, usvojila 2000 različitih dokumenata kojima pokušava integrirati takozvani e, dakle e, integrirati Krim u svoj pravni sustav uključujući 15 ustavnih zakona koje je donijela Ruska Duma i tim djelovanjem Rusija je zapravo kršila 407 što bilateralnih što međunarodnih ugovora i e, Ukrajina će i dalje nastaviti te slučajeve e, podnositi na odlučivanje međunarodnim sudima zato jer Rusija krši cijeli niz međunarodnih konvencija i nadamo se da ćemo Rusiju privesti odgovornosti e, tijekom vremena pred nama još jednom želim e, ponoviti da Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju ne samo Ukrajini, Gruziji e, i Moldovi, već i egzistencijalnu prijetnju zemljama i e, državama članicama Europske unije, dakle zemljama koje predstavljaju zapadne vrijednosti i zapadnu civilizaciju. Ne smijemo zaboraviti da Putin nastavlja, bio je pripadnik KGB-a i ostaje to. I način na koji ljudi iz KGB-a e, funkcioniraju, pokušavaju iskoristiti e, slabosti ljudi i pokušavaju zavladati, kontrolirati ih. I to je upravo ono što se događa s ruskom politikom prema različitim europskim zemljama i vidimo da financiranje političkih stranaka E, od ljevice do desnice, od e, ekstremne ljevice do ekstremne desnice u Europs, u državama članicama Europske unije, potpora političarima i cijelim strankama, e, tren, dakle obuka paravojnih snaga, pokušaj doći E, dakle, koristiti vlastita propagandna sredstva e, kako kroz dobro etablirane medije da bi se doprlo do e, zajednica i društava u Europskoj uniji. To je upravo onaj način kako Rusija napada međunarodnu zajednicu u današnje vrijeme. Očekujemo da ćemo ostati ujedinjeni i da će Europska unija i transatlantska zajednica, dakle Kanada, i SAD da će ostati ujedinjeni u osiguravanju da Rusija, da se Rusiji ne dopusti da dalje uh, zapravo nastavlja svoj napad na svoje bliske susjede ili da nastavi sa svojim hibridnim napadima na naša e, društva. Borba e, za demokraciju u svakoj zemlji je pravo svake pojedinačne zemlje i svaka država ima pravo na to i mi ćemo e, nastaviti e, štititi našu zemlju i boreći se za našu vlastitu zemlju, ali nemojte zaboravite, mi smo na predziđu i pomažemo vašim društvima da se regrupirati vašim političarima, vašim vladama da odluče kako poduzeti učinkovite mjere kako bi se osiguralo da vaša sigurnost, dobrobit i razvoj bude očuvan i da nastavite na tom putu rasta tijek koji e, imate proteklih 70 godina ili više nakon drugog svjetskog rata. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala lijepa, gospođo ministre. Uvijek sam e, oklijevam. Možda bi gospodin Drenad želio uzeti e, riječ. Ukrajina je viktima no solamente de la agresión rusa, es Ukrajina je žrtva ne samo ruske agresije, nego i naše neusklađenosti. Spomenuli ste aneksiranje Krima. Naime, Europska unija imala je veliki odgovor na to, znatnu reakciju, međutim Rusija gleda i što se događa drugdje. Sa nedjelovanjem e, onih e, koji su zapravo sablaženi onim što se dogodilo na Krimu. Kao recimo i granicama u Izraelu. Mi imamo odlične e, odnose s Izraelom, međutim oni su okupatori kao i Rusija, to je prva nesuglasnost. Pandorina je kutija otvorena i na Kosovu i mnogi su rekli da je to upravo Pandorina kutija. Kada pogledamo tu neusklađenost e, zapadnog gledanja na gornji Karabah i na sporazum iz Nagorne Karabaha i a, recimo stvari koje se tiču integriteta Azerbejdžana Nismo li rekli da će zadnju riječ imati upravo stanovnici na Gornje Karabaha? A recimo, e, Istočna Osetija također je još e, jedan e, primjer toga. To je ova nesuglasje europskog djelovanja koje Rusija iskorištava kako bi uspostavila takve paralele. Dakle, moje prvo pitanje u kojoj mjeri pravo naroda na gone Karbah na samoodređenje. I međunarodne sporazume, u kojoj mjeri to može utjecati na situaciju što se tiče naroda Krima. Drugo pitanje. zakona Ukra Ukrajinskog parlamenta koji ne utječe na sporazum iz Minska, iako neki vjeruju da utječe na to. E, I sad dolazim do točke 4.11 sporazuma iz Minska prema kojima samo određenje e, i e, autonomija Luhanska i Donjetska Naime, pitanje je kada će sporazum iz Minska biti proveden u potpunosti, posebice stavci 4 i 11. Thank you. Is Mr. Bustinaru willing to take the floor? Yeah. Thank you very much, Madam Chair, Madam Minister and Mr. Ambassador. Zahvaljujem. Gospodin Boština. Hvala. Moram reći da je vrlo ne je fer kriviti žrtvu što je okupirana strana agresora. To se ne smije raditi i, činiti. To nikada niko ne smije reći u ovom domu i u ovom parlamentu. Postoji jasna razlika. Agresor je taj koji treba biti odgovoran jer je po, se ogrešio o međunarodno pravo. Ne <laughs> smije žrtva biti kriva. Želim da to bude apsolutno jasno. Jer što se tiče Katalonije, da ja sam bio doista za jedinstvo i teritorijalni integritet Španjolske. Jer to je upravo ono što izrečito kaže međunarodno pravo. Zašto e, se E, u Ukrajini ne bi primjenjivao onda taj zakon međunarodnog prava i zašto se to ne bi e, odnosilo na bilo kojeg e, agresora i na njegovu odgovornost jer on je taj koji je se ogrešio međunarodno pravo. Ne možemo po slobodi, slobodno odlučivati kada ćemo poštivati međunarodno pravo, kad nam više paša, kad nam manje paša, onda ne. Nadalje. U potpunosti sam na strani vaše zemlje u ovome jer vaša borba za očuvanje e, teritorijalnog integriteta, posebice u ratnim uvjetima, je nešto što će držiti, što mora činiti svaka država. To je jednostavno nešto o čemu se ne može pregovarati. Zemlja koja je suočena s agresijom ima sva prava i obveze koje u okviru međunarodnog prava da brani svoj teritorijalni integritet. Imam jedno pitanje. Nedavno mi je rečeno da ruska strana priprema terorističke napade na neke na neka postrojenja i rumunjske zajednice u Ukrajini. Je li to istina i biste li mogli malo pojasniti tu novu dimenziju hibridnog rata gdje se koriste i manjine u Ukrajini ili za slabljenje e, državne kohezije ili za e, njihovo pretvaranje u žrtve i stvaranje problema između Ukrajine i drugih ukrajinskih susjeda. Unaprijed zahvaljujem na odgovor, zahvaljujem. Zahvaljujem. E, mislim da se u ovom trenutku nitko drugi nije javio. No, e, nisam upravo. Izvolite. Samo trenutak. Mm, gospodin Bošnarju, ja svakako se slažemo. Ja sam za teritorijalni integritet Ukrajine i sporazume iz Budimpešta i smatram da Ukrajina bila predmetom agresije. Ono što ja pokazujem ovdje je naša vlastita nesukladnost u našem djelovanju, ali to me brine. Kada vidim ovaj fenomen, kad pogledamo ovaj fenomen, ne vidim samo eh, zlo agresor, eh, agresora, nego vidim i koja je šteta naše vlastite gluposti, to sam htio samo reći. Hvala, evo. Željela sam prije svega podsjetiti da Europski parlament e, situaciju sa Krimom i istočnom Ukrajinom e, često razmatra i uzima vrlo ozbiljno. Znači, e, nadzire se situacija, nadalje postoji cijeli niz rezolucija koje su usvojene velikom e, većinom e, glasova zastupnika Europskog parlamenta, uključujući potporu Tatarima na Krimu. No, Svjesni smo i širih kršenja ljudskih prava onda kao i prava nekih drugih manjina, židova u Ukrajini i tako dalje. Moje pitanje odnosi se na sljedeće. Dakle, na sankcije. Mi smo svakako za zadržavanje sankcija no što bismo mogli učiniti da se recimo prilagode? Postavili su naime neki zahtjevi da se produlje sankcije na godinu dana recimo kako ne bismo to raspravljali e, te modalitete tako često. Dakle, to je još jedna stvar koja zapravo potkopava naše jedinstvo. Nadalje, koje su glavne prepreke po vašem mišljenju u eventualnim misijama u ena mirovnim misijama. Što bi mi kao parlament mogli učiniti? a uzimajući u obzir i dolazeću godišnjicu ilegalnog pripojenja Krima. Izvolite. Zahvaljujem gospođa Fotiga. Još jednom, evo, zahvaljujem što se upravo govori o Tatarima na Krimu i ilegalnom pripojenju Krima. Znadam koliki je vaš osobni angažman i pozornost ovom pitanju, a na čemu smo doista zahvalni. Dakle, uvaženi zastupnici, uvaženi zastupnici u ovom odboru, evo pokušavam to nekako, pokušat ću nekako spojiti u svom odgovoru. Um, mm, specific political. Što se tiče konkretnih eh, političkih aspekata sporazuma iz Minska. Nemoguće ići dalje i krenuti naprijed i pronaći neki konsenzus i pristanak društva i spremnost društva na dalje provođenje sporazuma iz Minska sve dok sigurnosna situacija na terenu nije razriješena sve dok svakog dana naši vojnici ili civili e, ginu ili e, budu ranjeni na teritoriju. Sve dok se uništava naša infrastruktura svakoga dana i sve dok imamo ove brutalne napade na civilno stanovništvo i branitelje. Dakle, mislim da smo sve što je bilo moguće učiniti, čak i više smo već e, napravili po političkom dijelu obaveza iz Minska. A nadalje što se tiče konkretnog e, e, situacije u Luhansku i Donjecku. Rada je usvojila, dakle, Ukrajinski parlament je već usvojila odgovarajuće legislativne akte. Iako je rok istakao E, dakle rujan 2017. ali parlament je donio produljenje što znači da parlament e, doista ozbiljno i odgovorno shvaća svoju obvezu za e, ova sve teška rješenja koja se prilažu sporazumom iz Minska. Što se tiče zajedničke jedinstvene reakcije na ova dva izazova s kojima smo suočeni. Naime, svakako Ukrajina je samo jedan od ovih velikih izazova s kojima smo suočeni. Danas um, u borbi protiv ruske agresije. Naime, moramo se prisjetiti da nažalost je naša zajednička slaba reakcija na prethodno djelovanje Rusije omogućuje Rusiji da e, stvorite veće apetite na njihovoj strani. Da smo 2008. bili konstantni i ozbiljnije djelovali na napade na Gruziju, uključujući Ukrajinu. Mislim, krijem ovdje Ukrajinu, ne samo Europsku uniju, niti NATO ili ne samo zapad e, nego mi u Ukrajini nismo dovoljno učinkovito reagirali i nismo odmah e, podigli puni alarm e, kad je Ruska federacija napala Gruziju. Time smo samo potakli apetit i taj osjećaj nekažnjivosti na strani Putina. Naravno, cijenimo i inicijalne sankcije prema Ruskoj federaciji zbog ilegalne aneksacije Krima, ali svejedno moram reći da su sankcije bile preslabe i to je Putinu omogućilo i da e, i dalje na, jača svoje agresivne apetite i nastavi mm, to djelovanje napadom na istok Ukrajine. Dakle, e, upravo je ovaj kompleksno međudjelovanje svih e, ovih e, turbulentnih žarišta koje treba uzeti u obzir i u potpunosti se slažem s onim što je ovdje izneseno, a to je da se moramo pridržavati međunarodnog prava kao ključnog čimbenika vladavine prava, jer to je pravo koje nam je omogućilo da živimo, razvijamo se, moderniziramo i jačamo tijekom godina nakon drugog svjetskog rata. Svi smo pristali na to i stvorili smo te propise za nas i na nama je naravno da osiguramo da uvijek se držimo slova međunarodnog prava i ne smišamo izlike za ovo ili onaj slučaj, niti izlike zašto bi se e, u nekom slučaju moglo odstupiti od e, međunarodnog prava. A što se tiče sankcija, i vraću se na vaše pitanje, čujemo puno glasova i u nekim glavnim gradovima Europe koji su e, zainteresirani i gledaju mogućnosti slabljenja ili ukidanja sankcija u postupnom e, omjeru. Mislim da je to vrlo neproduktivno i upravo to pokušava Rusija učiniti, da stvori takve frikcije između društava, između e, zemalja Europske unije. I kada pronađe najslabiju kariku, tako reći, tada će pokušati napasti i djelovati prema e, najslabijoj karici a koja će, e, oni se nadaju, razbiti jedinstvo Europske unije i transatlantsko jedinstvo. Jer e, snažni ste samo kad ste ujedinjeni i sposobni, samo kad ste ujedinjeni. Upravo to je cjelokupna ideja na koje je izgrađena Europska unija. Dakle, stoga mislim da je važno očuvati ovo jedinstvo, da i Ukrajina svakako ne želi vidjeti e, svakih pola godine ove neproduktivne rasprave o tome bi li trebalo ukidati sankcije ili ne i tako dalje. Ako ruska strana ne daje, ne pokazuje nikakvu volju, niti rezultate, niti prednost da stane s tim agresivnim, prestane s agresivnim djelovanjem prema Ukrajini. Dakle, jedna od opcija je produljenje za godinu dana, odnosno na godinu dana, a drugo je mogućnost i postruživanje sankcija. Nije, niste upravo kad se kaže da sankcije ne, djelo, ne djeluju. Ne bi Rusija bila toliko nesretna zbog sankcija da ne djeluju. Znači, treba samo imati snažno i jedinstveno djelovanje i tek dugoročno će takve sankcije dati e, prave rezultate koje bi mogle prisiliti Rusiju da konačno počne poštivati međunarodno pravo. Također e, sam e, u tisku i u medijima naišla na neke informacije koje pokazuju da su se pripremali napadi možda na Rumunjsku u zajednicu u Ukrajini, a no o tome nemam nikakvih konkretnih dokaza, pa ne bih mogla potvrditi taj argument. No, međutim, evo, upravo danas je u transkarpatskom području došlo do napada na kulturni ured na mađarske transkarpatske zajednice i to drugi napad u jednom mjesecu. Znači drugi konkretni napad koji se dogodio u jeku rasprave s Mađarskom o našim doista progresivnim obrazovnim zakonima. Jedan članak govori upravo o pitanju jezika nastave i u trenutku kada ta rasprava do, je došla do jedne vrlo emocionalne trenutke, do jednog emocionalnog trenutka došlo je do dva napada na mađarsku zajednicu, odnosno na njihov kulturni ured. Mislim, moja obitelj upravo iz tog transkarpatskog područja. I to je područje uvijek e, bilo područje koje, u kojemu su razne nacionalne manjine u poštovanju i miru živele zajedno. E, I upravo zato ja kao Ukrajinka e, e, mislim, ja ne živim sada tamo, ali posjećujem baku. Ja govorim i mađarski, jer me baka naučila da se mora poštivati susjede i da se mora moći reći barem dobar dan i kako ste na njihovom jeziku i poštivati njihove blagdane i tako dalje. Dakle, mi nikad nismo imali bilo kakvih takvih problema, bilo kakvih nemira, bilo kakvih napada na mađarsku ukrajinsku zajednicu u toj regiji. Dakle, ja pretpostavljam i naša policija već je počela djelovati, izašli su na teren, stražu i nadam se da će privesti pravdi one koji su krivi za ovo. No, mislim da ovi izazovi nisu nešto što je izraslo na teritoriju Ukrajine, nego da su im korijeni daleko izvan ukrajinskog tla i to je slično činjenici i onome što smo raspravljali o povijesnim činjenicama između Ukrajine i Poljske. Kad se krenulo o tome raspravljati, došlo je do napada na poljske veleposlanstva u e, i konzulate u Ukrajini. Nikada to ranije nije bio činjenica. Znači, to je sve neko potaknuo i pripremio. Ne, i to ne je bilo tko zainteresiran za dobrobit e, ukrajinske države, niti uspjeh ukrajinske države, niti ukrajinsko društvo. Dakle, evo doista sam htjela to još jednom naglasiti. No, evo, mislim da sam ovome odgovorila na pitanje. Hvala, javlja li se još netko za riječ? Mislim, evo, da smo ovime e, došli do kraja naše rasprave. Doista vam zahvaljujem e, što ste nas posjetili zamjenice e, premijera Ukrajine. E, evo, jedan aplauz za vas i zahvaljujem. Poštovani kolege i kolegice, sada zatvaramo ovaj sastanak. E, točka razno, javlja li se tko za riječ? Ako nema javljanja, htjela bih spomenuti to da je naš sljedeći sastanak 21. i 22. ožujka Zahvaljujem e, kolegama na sudjelovanju na ovom dvodnevnom sastanku. Zahvaljujem prevoditeljima na određenom poslu i zahvaljujem tajništvu na pruženom doprinosu. Hvala još jednom.